Good morning, ladies and gentlemen. Dobro jutro, dame i gospodo. Molim vas da sjednete, da možemo započeti. Leider ist unsere Präsidentin Nažalost, eh, predsjednica gospođa Perhajen još uvijek je u nekakvim prometnim zavrzlamama, tako da ću ja kao potpredsjednik započeti ovaj naš sastanak, a gospođa Hajn će preuzeti rukovodđenje. Ja ću <laughs> pokušati biti što je to bolje mogući, stoga želim e, započeti. Ako nemate nikakve primjedbe, možemo li prihvatiti nacrt dnevnog reda? Postavljamo to pitanje. Ne vidim da se itko protivi tome. Idemo onda dalje. E, dakle, zapisnici sa sjednica odbora 24. rujna i 1. listopada, možete pronaći u svojim dokumentaciji, imate li bilo kakve primjedbe na ove zapisnike. Ne vidim da se itko javi za riječ. Ja bih je predložio da, kao što je običajno, smatramo ove zapisnike usvojenima ukoliko tijekom ovog zasjedanja nećemo imati nikakve daljnje primjedbe. Danas imamo prevođenje sa na sljedeće jezike francuski, njemački, talijanski, engleski, grčki, e, češki, mađarski, litavski, latinski, polski, slovački, slovenski, bugarski, rumunjski i hrvatski. Mm, Smijemo se podsjetiti isto tako da se putem weba ovaj naš sastanak prenosi. Također, Mogu vas izvijestiti o zaključcima koordinatora od 1. listopada 2019. godine koju ste mailom dobili 2. listopada i to kao zastupnici u odboru Kult smatraju se prihvaćenim s obzirom da do 4. listopada nismo dobili nikakve e, primjedbe. Sada prelazimo na e, točku nagrada Lux, 13 godina nakon nastanka same ove filmske nagrade Lux Europskog parlamenta sve je značajne o svojoj ulozi. To je inicijativa koja je zasnovana na europskim vrijednostima, a isto tako i temama koje su se dotočuju na temeljne principe europskog projekta. Interno natjecanje započeo je sa dakle, uslugom video na zahtjev 24. listopada i DVD paket koji evo imam ovdje u rukama i koji vrijedi za e, europske zastupnike. Glasovanje također je otvoreno upravo tog dana E, zastupnici, članovi, a tako članovi odbora Kult igraju doista važnu ulogu kao e, svojevrsni veleposlanici u ovoj nagradi. Ove godine je riječ o sljedećim filmovima Cold Case, Hammer's Guild, Matza Brugera, God Exist, Her Name is Pečenaj, film Teone Strugar Mitrevske, The Realm, film Rodriga Sorgojena. U Briselu ove tri, ova tri filma će se prikazati od 11. do 22. studenog u Lux kinu u dvorani Jehudi Menjuhin. Pozvani ste da date svoj glas do 26. studenog do 22 sati preko web stranice www.luxprice.eu ko se starta Vote. I tajništvo nagrade Lux će vas još jednom upoznati s time gdje možete pogledati filmove i još jednom pojasniti sam postupak glasovanja. Dodjela nagrade održat će se u srijedu 27. studenog u plenarnoj dvorani u Strasburu. Naravno da nije riječ samo o internom natjecanju, već je riječ o tome da se filmovi prezentiraju jednoj široj europskoj javnosti. Upravo iz tog razloga imamo isto tako i vezno uz ured za vezu Europskog parlamenta organiziraju film dane, te isto tako zvane simultane prikazivanja koja zapravo se organizira u suradnji sa eh, Creative Europe Media u mreži europskih kina. Što se tiče ovog simultaneous screening, uporednog prikazivanja filma 6. 7. i 8. studenog istovremeno će se u 15 zemalja Europske unije, a osim toga i na Islandu, Sjevernoj Makedoniji, Bosni i Hercegovini prikazivati ovi filmovi u Briselu. Troje režisera ovih filmova u nagradi bit će mm, mm, gosti u Bozaru i o kinografu koji će sudjelovati dakle, i na raspravi, a isto tako e, će se prijenos ovih filmova izvršiti u 35 kinodvorana. Zastupnici pozvani ste da koristite ovu mogućnost i da sudjelujete na ovim događanjima. Rasprave će se prenositi u živo na Facebooku i na stranici Artea. Osmo izdanje Lux Film Daysa također je započelo tri Lux filma od e, listopada do e, prosinca ove godine će se prikazati u okviru 200 dvorana čitave Europe. Svi oni koji žele sudjelovati u tome mogu se ili obratiti tajništvu e, nagrade Luksi ili u Uredu za informacije Europske unije u vašoj državi a sve više zastupnika organiziraju u svojim izbornim okruzima e, prikazivanje Lux filmove. Ono vrlo praktične informacije u obliku biltena, sve organizacije ovih e, filmskih projekcija Dobili ste kao informacijski paket, a isto tako i sa brošurom i katalogom e, za Lux nagradu, te isto tako i ovih DVD filmova, e, koje su tri, dakle na samom DVD-u, i sa 24 e, jezičnih verzija, titlovanih verzija ovih filmova. U okviru partnerstva Europske filmske akademije Akademija na raspolaganju nekoliko mjesta za svečanu dodjelu nagrade koja će se održati u okviru Europske filmske nagrade 7. prosinca u Berlinu. Ne preuzimamo doduše troškove puta i smještaja, što se tiče Lux nagrade, na međunarodnim filmskim festivalima će sudjelovati ovi filmovi na Belenaleu 22. do 1.3. u Kanu 12.5. do 23.5. 2019. Karlovari 3.7. do 11.7. 19. i u Veneciji krajem kolovoza početkom rujna 2019. godine. I ovdje je jako važno da sudjeluju i članovi odbora kult. Festivali su zapravo ono idealno mjesto kako bi se uspostavio dijalog sa udrugama i sa partnerima. Cijeni se da ćemo imati nazočnost naših članova odbora. Ako imate interes, možete se obratiti tajništvu e, nagrade Lux Nagrada Lux nije samo značajna inicijativa Europskog parlamenta, što me nekoliko kolege, već je to isto tako jedna europska dodana vrijednost, a isto tako dodana vrijednost u kulturu općenito. Naš otpor bi trebao e, stupiti ovome sa jednim dobrim primjerom kad je reč o tome da razgovaramo s kolegama o filmovima i isto tako uvjeriti kolegice i kolege da pogledaju te filmove i da daju svoj glas. Ja stoga pozivam da kao članovi odbora kulta budete doista ovi veleposlanici kad je reč o nagradi luksi, i da promovirate nagradu Lux. Sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Kao što znate, e, članovi odbora tijekom dakle, samog proračunskog postupka mogu predložiti pilot projekte i pripreme mjere nakon prethodne provjere Europske komisije. Najbolji pilot projekti i pripreme mjere zapravo se usvajaju na odborima i na plenarnoj sjednici sami projekti koji su prihvaćeni, Europska komisija i isto tako provodi cijelu, eh, cijeli ovaj postupak. U ovom sazivu želimo malo pobliže promatrati ove projekte i upravo zbog toga ćemo komisiju u redovitim eh, vremenskim razmacima upoznati sa nekim projektima danas eh, ćemo dobiti informacije o četirima projektima opće uprave EAC i opće uprave Connect ja želim pozdraviti naše goste u ime komisije koji su danas s nama. Započet ću sa gospođom Ingrid Rigler, koja je isto tako predstavnica opće uprave EA, koja će nam dati jedan opći uvod u procjenu samog procesa u okviru pilot projekata i pripremnih mjera. Izvolite, gospođo Rigler. Hvala, gospodine predsjedavatelju. Ja bih e, sa svoje strane želio zahvaliti vam što ste pozvali komisiju i što e, ima mogućnost e, prikazati neke pilot projekte i pripremne akcije, ali u ovom trenutku moramo kazati da ih upravo implementiramo kako bismo bili u mogućnosti sve skupa E, započeti, možda je dobro da započnemo s jednim e, primjerom kako zapravo procjenjujemo pilot projekte i pripremne akcije koje dobivamo od parlamenta, koji su kriteriji, koji se primjenjuju i tako dalje. Ja bih e, željela isto tako Kako bismo doista razumjeli cijeli proces, željela bih na prvom mjestu zamoliti vas da pogledate definiciju samih pilot projekata i pripremnih akcije prema uredbi, financijskoj uredbi, članku 58 stavak 2 i 3, i vi ćete tu zapravo uočiti da pilot projekte i pripremne akcije su definirane kao zapravo su izvan e, etabliranog same zakonodavnog akta i e, ulaze pod kompetenciju same komisije, a to su zapravo ujedno i kriteriji koji su izuzetno važno, koji su rukovodeći kao kriteriji kad je reč o pripremnim akcijama i projektima koji se procenju upravo na taj način kada dođemo do različitih e, kategorija procjene jako je važno da predočimo uvijek imamo ovu definiciju. Naravno, kao što znate, pilot projekti unutar ovog okvira i koje su izvan nekog zakonodavnog akta, međutim nalaze se unutar e, europskog okvira, to su nove ideje, pripremne akcije koje je sljedeći korak u cijelom postupku, koje isto tako pripremaju nove zakonodavne prijedloge kao takve. Ukoliko sada se osvrnemo na različite kategorije e, provedbe. Četiri su kategorije A, B, C i D. E, što se krije iza njih? E, želim na prvom mjestu istaknuti da je jako važno pribilježiti da kada procjenjujemo pilot projekte i pripremne akcije i dobijemo od parlamenta, tada ih je procjenimo na temelju e, zakonitosti, što znači da kategorije koje su vaši pilot projekti uvršteni, to nije procjena o samom sadržaju i vrijednosti projekta. Što drugim riječima znači da ukoliko je pilot projekt e, se smatra C i D, to ne znači da je to loš projekt i da je loš u svom osnovi, već e, da je temeljem e, pravnih kategorija uvršten u dotičnu kategoriju. Dozvolite da ubrzo upoznava sa tim kategorijama, kategorija A, to znači da pilot projekti pripremna akcija se može provesti upravo na način kao što ste vi kao parlament predložili. Dakle, može se provesti, implementirati kao što je to predložio Europski parlament. To drugim riječima znači da se ne može provesti pod i implementirati kroz postojeće programe nije pokriveno zakonskom osnovom i drugim riječima nije pokriveno dakle nekom postojećom zakonodavnom osnovom. Jako važno je istaknuti da nije isto tako pokriveno nekim postojećim pilot projektima ili pripremnim akcijama koji su u tijeku. Potom kategorija B gdje mi smatramo da je pilot projekt može pod određenim uvjetima e, se implementirati bilo u cijelosti, bilo u dijelovima, ali mora se odlučiti kako i na koji način je dio pilot projekta jest eventualno pokriven sa nekom postojećom zakonodavnom osnovom, primjerice, ili e, nekim radnim programom koji je možda preambiciozan i koji se ne bi mogao provesti uz postojeće proračunska sredstva. Što znači da je to potencijalno moguće implementirati, ali isto tako uz neku preinaku, redizajn, ali s obzirom da nema dovoljno informacija, komisija nije u mogućnosti procijeniti sam predloženi projekt, te traži više informacija. Kategorija C pak taj pilot projekt koji je uvršen u kategoriju C, znači da je u cijelosti pokriven postojećom zakonodavnom osnovom ili da su ideje kroz e, na neki drugi način već moguće ih obraditi. Dozvolite da ovdje istaknem da nije to loša ideja, već da je naprosto moguće financirati kroz neki postojeći programski okvir, to znači da postoje mogućnost financiranja, nije potrebno e, da se tvori i vodi to kao jedan novi projekt. Kategorija D Zapravo imamo problem implementacije kada svrstamo nešto u kategoriju B iz formalnih razloga ne može se implementirati primjerice ako je to već e, poznat e, sam korisnika što bi bilo protivno financijskoj uredbi ili ukoliko je to tema koja se predlaže koja je izvan kompetencije Europske unije kao što je recimo razvoj kurikuluma ili nešto slično ili je riječ zapravo o E, čistim nacionalnim pitanjima koja nema europske dimenzije, pilot projekt recimo razmjene lokalnih zajednica razmjene e, na različitim osnovama. Evo ovo bila opća prezentacija samog postupka procjene i kategorizacije. Svakako ću biti e, tu da i odgovorim na sva vaše pitanje o ovoj općoj procjeni i kategorizaciji, a kao što je i predsjedavajući kazao, naravno želimo i predstaviti četiri konkretna pilot projekta. Ovdje želim istaknuti samo to da svako pitanje koje biste imali, a kad je riječ o postojećem pilot projektu, svakako ćemo e, ova pitanja razmotriti ili vam odgovoriti bilateralno, jer imamo čitav niz na desetke pilot projekata koje su u tijeku ovih e, četvr, petro kolega koji su tu neće biti u mogućnosti odgovoriti na pitanja koje se postavljaju u specifične projekte, već samo one projekte koje će oni ovdje predstaviti. Hvala, gospođo Rigler. Ja bih predložio da sada saslušamo sve prezentacije samih projekata i nakon toga ćemo imati vremena za e, vaša pitanja. Ja bih vas molio da ukoliko postavljate pitanje, da izravno spomenete osobu kojoj upućujete pitanje. Sada bih e, riječ dao gospodinu Zoltu Sokolaju, jedinica kultura, opća uprava EAK, koja će govoriti o projektu Music Moves Europe. Izvolite, gospodine Sokla. Hvala vam lijepo. Dobro jutro. Ja ću vam ukratko predstaviti jednu od pripremnih aktivnosti koja je izglasana 2018. godine u parlamentu. Iznos je 1,5 milijuna eura, zatim je to kasnije povećano na 3 milijuna eura, a sada odbor već predlaže da se nastavi s ovom aktivnošću i 2020. godine. Ovim se promiče raznolikost glazbe u Europskoj uniji kao i talenti. Cilj ove pripremne aktivnosti je da se testiraju primjerene aktivnosti koje se mogu razviti u e, punopravnu potporu glazbi iz sljedećeg programa za potporu kulturnim djelatnostima. Mi smo zadovoljni zbog ove ideje. Ona se ne uklapa u potpunosti u sadašnji program Kreativna Europa budući da je on e, sektorski neosjetljiv, jer e, osim prijevoda literarnih e, dijela promeću se sve vrste umjetnosti, ali se ne spominje izrijekom glazba. S obzirom na digitalizaciju postoje neki E, posebni problemi u sektoru glazbe i za to su potrebne zasebne mjere. Kao što vidite, jedan od ciljeva jest bolje razumijevanje tržišta s obzirom da ne raspolažemo sa mnogo podataka i treba vidjeti je li moguće uspostaviti mehanizme za bolje praćenje tih podataka. Drugi je cilj promicanje mobilnosti umjetnika kako bi oni e, bili otporniji na pritiske na tržištu. Treći cilj bio bi testiranje različitih modela distribucije koji pomožu, pomažu boljoj e, cirkulaciji glazbe unutar Europske unije i četvrte kako možemo promicati evropske glazbene bendove na međunarodnoj glazbenoj sceni. 2018. godine imali smo dva natječaja, dva poziva na iskaz interesa i dva natječaja. Jedan od e, poziva na iskaz interesa ticao se testiranja inovativnih projekata za online i offline distribuciju glazbe, što bi trebalo e, pomoći e, lokalnoj glazbi i onoj koja nije mainstream da dođe do slušatelja. E, postoje, dakle, bilo je nekih edukacija, što znači da se zapravo ne radi na umjetničkim, nego na poduzetničkim vještinama glazbenika. također smo počeli raditi na strategiji, e, izvoznoj strategiji te na analizi tržišta i studiji e, izvedivosti kada je riječ o Europskom glazbenom observatoriju. Što se tiče projekata, oni su sada u tijeku. Očekujemo da će se završiti negdje u ožujku 2020. godine. Što se tiče distribucije, organizirat ćemo dijalog u prosincu, što će njima omogućiti umrežavanje i bolje razumijevanje aktivnosti kojima se bave drugi glazbenici. Što se tiče studije, očekujemo da će se rezultati finalizirati krajem ove godine i da kako mi ćemo e, vidjeti kakvi će biti rezultati tih studija. Što se tiče 2019. godine, zahvaljujući udvostručenim proračunskim sredstvima, odlučili smo nastaviti s radom i unijeti neke nove elemente u odnosu na 2018. godinu. Mi smo nastavili sa edukacijom s obzirom da se pokazalo da postoji velika potražnja za istom. I nakon što smo dobili, e, dobijemo rezultate izvozne strategije, mi ćemo e, podržati testiranje i provedbu nekih od aktivnosti iz ove strategije. Nove teme. E, što se tiče distribucije, zanimaju nas klubovi koji služe kao inkubatori za nove umjetnike, oni nestaju u brojnim zemljama, u opasnosti su, tako da trebamo vidjeti na koji način ih možemo podržati da se suoče sa socioekonomskim izazovima koji su pred njima. E, također ćemo imati novu strategiju koprodukcije e, i kokreacije gdje ćemo objasniti umjetnicima na koji način mogu doći do tržišta, odnosno plasirati svoje proizvode. Imat ćemo također i edukacije, te ćemo e, se baviti i posebnim e, mentalnim izazovima koje podrazumijeva profesija glazbenika. Kao što vidite Neke su već studije objavljene, a druge će biti uskoro objavljene tijekom ove godine. Kako se to uklapa u širi kontekst? E, kao što smo rekli, cilj ove pripremne aktivnosti je testiranje novih ideja. Mi surađujemo sa vijećem u sklopu njihove radne skupine gdje razgovaramo i o potrebama razvoja glazbenog sektora. E, pratimo također i autorska prava i sve ono što utječe na umjetnike u glazbenom sektoru i nastavljamo dijalog sa predstavnicima sektora kako bismo provjerili e, rezultate do kojih smo došli i vidjeli zajedno s njima trebamo li identificirati nove potrebe koje treba testirati i zajedno razraditi sektorski pristup e, na europskoj razini. Hvala vam na pozornosti. Hvala lijepa gospodine Šokolaj. Sada bih eh, riječ eh, dao gospođi Marizi Fernandez Esteban. Jedinica za sport eh, uopće uprave EA koja će predstaviti projekt Sport as a Tool for Integration and Social Inclusion of Refugees. Izvolite, gospođo Fernandez Esteban. Thank you, Chair. Um... Hvala vam lijepo. Da, ja ću govoriti o pilot projektima i pripremnim aktivnostima. E, sport kao instrument za integraciju izbjeglica. Što se tiče socijalne inkluzije, to je je jedan od ključnih prioriteta u području sporta. Imamo program Erasmus+, koji se e, bavi ovim i drugim e, prioritetima. Sport e, ima potencijal da da značajan doprinos integraciji migranata u Europskoj uniji. Kao što znamo, postoje neki projekti u Europskoj uniji od nekih udruga na terenu, općina, regija, gdje se pokušava koristiti ovaj instrument za bolju integraciju izbjeglica na teritoriju Europske unije. Međutim, postoje i neke potrebe koje nismo mogli riješiti putem ovoga programa. S obzirom na veliku važnost e, dakle, tog prioriteta, odnosno integracije e, izbjeglica, ustanovljeno je da postoji praznina koju smo pokušali popuniti ovim pilot projektom, odnosno pripremnom aktivnošću. Rekla bih da je jedan od ciljeva ovih e, pripremnih, e, ove pripremne aktivnosti izgraditi razmjenu među različitim organizacijama, dakle razmjenu praksi za što bolju integraciju migranata. Do 2019. godine mi smo financirali 54 e, projekta manjeg opsega. Maksimalni iznos sredstava bio je 60 tisuća eura, a ciljene skupine bile su lokalne sportske udruge, sportske klubovi i federacije. Kao što vidite ovdje došlo je do povećanja proračunskih sredstava 0,6 milijuna 2016. godine. Imali smo 53 podnesena zahtjeva, i 11 odabranih projekata, 2017. E, milijun eura, 111 zaprimljenih zahtjeva i 19 odabranih projekata. 2018. godine sredstva su iznosila 1,4 milijuna eura, 96 je bilo podnesenih prijava i veći broj projekata koji su odabrani. Ove godine i raspolažemo većim sredstvima, imamo 3 milijuna eura na raspolaganju. E, imali smo dakle poziv na iskaz interesa. Kao prvo imali smo nastavak rada e, odlučili smo se za financiranje većih udruga i e, projekata koji traju duže vrijeme, primjerice priprema i obuka sportskih trenera koji rade na integraciji socijalnoj inkluziji izbjeglica putem sporta. Ove godine isto tako radimo i na umrežavanju i širenju informacija, a cilj je održavanje veza među projektima koji se provode u različitim zemljama. Mi smo do sada zaprimili 70 prijava i odabrali 11 projekata. Ovo je popis odabranih projekata. Objavili smo te rezultate nedavno. Kao što možete vidjeti, ovo su projekti koji dolaze iz različitih e, država članica. Ovdje se također može vidjeti i e, koji su, kakvi su podnositelji prijeva odabrani. Postoje vrlo raznolike udruge, primjerice Deutscher Olympischer Sportband iz Njemačke je ovdje prva udruga na popisu, zatim imate jednu udrugu iz Italije, isto tako e, Tekvando klub iz Hrvatske, e, jedna udruga iz Mađarske pod nazivom Oltalom, zatim iz grada Murcije u Španjolskoj, isto tako jedna nogometna udruga Smalte i Atletska liga iz Belgije, te jedan manji lokalni klub ovdje u Briselu, to je nogometni klub, i e, jedna veća udruga iz Francuske, Play and International, i e, jedna veća nevladina udruga iz Danske. Kao što možete vidjeti imamo vrlo raznolike organizacije ovdje zastupljene. Hvala vam. Hvala gospođo Esteban. Sada bih riječ dao gospođe Lučije Rekalde, za odjela medija u općoj upravi Connect, a koja će nam dati uvida u projekt titlanje Europske kulturne televizijskih sadržaja u čitavoj Europi. Izvolite. Um, thank you very much, uh, Chair, and thanks for giving me Hvala vam lijepo i hvala vam što ste mi dali priliku da vam predstavim ovaj pilot projekt i pripremnu aktivnost koja se tiče podnaslova europskih kulturnih sadržaja. Cilj ove pripremne aktivnosti pod naslavljivanje odnosi se na inovativne strategije za davanje podnaslova za europske kulturne programe na način da se omogući njihova lakša distribucija. Glavni kriterij na temelju kojeg smo pokrenuli poziv na iskaz interesa bio je da se omogući najmanje 300 sati e, raznolikog e, kulturnog sadržaja s podnaslovima a, dakle, glavne korisnice su Arte Europa i Europa. Ovaj projekt se odvijao na sljedeći način, kao prvo kao pilot projekt još 2015. godine. Jedini korisnik je u, u tom trenutku bio Arte, koji je tada jedini podnio prijavu. 2016. smo imali e, dva dvije prijeve, Arte i Vipero, 2019. E, opet dva kandidata, 2019. Vipero je glavni korisnik ove aktivnosti od 2019. godine, Arte će zaprimiti sredstva kroz jednu novu aktivnost čiji je cilj pružiti potporu kreiranju podnaslova za europske kulturne TV programe. Mislim da je ovo dobar primjer kako jedan e, uspješni projekt može zapravo zaživjeti u sklopu jednog e, šireg prostojećeg programa. Što se tiče vpro oni daju podnaslove na engleskom, e, španjolskom, i francuskom putem YouTube-a gdje se uglavnom obraćaju korisnicima YouTube-a. Htjela bih također reći nekoliko riječi o iskustvu suradnje sa Arteom. Naime, Arte već e, ima iskustva sa sadržajem na, engleskom, na francuskom i njemačkom jeziku i na taj način su proširili svoju ponudu najprije na engleskom i španjolskom, a kasnije na poljskom i talijanskom jeziku. Mi smatramo da je ovdje neosporna evropska dodana vrijednost spomenutog projekta, zahvaljujući e, pružanju kulturnog sadržaja s podnaslovima sada imamo pristup visoko kvalitetnom e, kulturnom sadržaju na šest različitih jezika. Na taj način ovaj kulturni sadržaj nije e, dostupan samo u Europi nego i diljem svijeta, barem dio tog sadržaja. Primjerice, znamo da se u SAD-u pojavio veliki interes za dio sadržaja e, koje Arte nudi na engleskom jeziku. Kao što sam već spomenula, mi smatramo da je ovaj projekt bio vrlo uspješan i vjerujemo da bi se e, ovo trebalo podijeliti sa čitavom audiovizualnom zajednicom. Iz tog razloga smo održali čitav niz sastanaka. Prvi je bio u suradnji sa EBU-om gdje su predstavljeni rezultaci ovih dvije aktivnosti na e, samitu EBU-a. Organizirali smo također i informacijski sastanak sa Digi Connectom na koje smo pozvali dionike i objasnili smo im koja je vrijednost e, osiguranja kulturnog sadržaja s podnaslovima. Što smo naučili temeljem ove aktivnosti? Da postoji e, pozitivan učinak e, pružanja kulturnog sadržaja s podnaslovima na novim jezicima, što omogućuje bolju cirkulaciju europskih kulturnih sadržaja. To je također jedan e, vrlo cjenovno učinkovit e, model s obzirom da se sredstva iz Europske unije usmjeravaju isključivo na podnaslove. Također smatramo da je važna dobra promičba i aktivnosti informiranja koje trebaju biti prilagođene teritoriju gdje se prikazuju ti kulturni sadržaji. To su sve elementi koje smo uzeli u obzir u prijedlogu Kreativna Europa e, koji je trenutno predmet e, pregovora među suzakonodavcima. Uh, Hvala vam lijepa, gospođo Rekale. A sada bih e, pozvao gospođu Bolanu Voldan koja će nam predstaviti projekt Medijska pismenost za sve – Izvolite. Thank you, chair. Hvala gospodine predsjedatelju i hvala što ste mi dali riječ da prikažem nalaze našeg projekta Media Literacy for All, dakle medijska pismenost za sve. To je pilot projekt koji smo započeli 2016. godine sa ciljem poboljšanja medijske pismenosti građana u čitavoj Europi. Medijska pismenost za sve oduvijek stavlja naglasak na to da se u projekt uključe oni koji pripadaju manjinskim skupinama, dakle onih skupina koje su posebno ranjive u društvu i onih koje se nalaze na marginama društva. Od samog početka cilj projekta je bio povećati sposobnost građana za kritičko promišljanje sadržaja koji je im dostavljaju mediji. Dakle, ovaj projekt Medijska pismenost za sve pokazao se doista fleksibilnim sredstvom. Kada sam ja počela raditi na projektu, mi smo se u potpunosti usredotočili na tisak i na medijske kuće i od 2016. do danas medijska pismenost za sve omogućila nam je da uvažimo također i ogromne promjene koje su zahvatile način na koji građani se koriste medijima i u digitalnom dobu pomak ka digitalnom sadržaju. Dakle, komisija je doista uvažila taj pomak ili kvalitativni skok i projekt se pokazao doista fleksibilnim kada je riječ o prilagodbitim promjenama. Jedan od najzanimljivijih aspekata bio je također e, promjena u načinu s kojim se građani sučeljavaju s medijima, dakle u prvom redu tu je obrazovanje i naš odnos prema sadržaju, ali isto tako uzimamo u obzir sve više i samo ulogu građana njihovo ponašanje na internetu, ono što im se dopada i način na koji se susreću sa sadržajem. Naročito u pogledu medijskog sadržaja možemo praktički reći da smo i svi mi mediji, zato jer objavljujemo svoja mišljenja i dijelimo svoje priče, a nažalost često se šire priče koje sadrže i dezinformacije. Još jedan od e, važnih aspekata jest e, bio taj da se projekt proširio sa mladih i na starije građane. Jer često kada se obraćate mladim ljudima, oni su sposobni prilagoditi se digitalnom dobu, a ljudi koji su mojih godina ili stariji imaju poteškoća u razumijevanju posljedica njihovih e, načina ponašanja na internetu i također e, nisu u stanju procijeniti jesu li vijesti koje čitaju doista pouzdane. Dakle, od samog početka projekta započeli smo sa vrlo skromnim proračunom. U prvoj godini smo financirali dva projekta. Proračun je iznosio 250 tisuća eura i time smo financirali dva projekta vrijedna otprilike 125 tisuća eura svaki. E, zatim e, sljedeće godine smo dobili 500.000 tisuća eura, zatim 2018. godine 500 tisuća eura kada smo financirali četiri projekta i projekti se e, kreću od tradicionalnih projekata u medijskom obrazovanju do projekata koji evo ove godine odnosno 2017. godine smo financirali dva projekta o kojima smo razmatrali učinak informacija koje se nalaze online na žene i način prikazivanja žena u medijima i naročito smo to povezali sa njihovim zdravljem. Također smo financirali projekte koji promatraju medije sa stajališta novinara, poboljšanja također medijske pismenosti u studenata novinarstva i također smo um, poduprli kroz projekte neovisne um, novinare koji provjeravaju činjenice. Također, projekti koje smo financirali do sada i projekti koje ćemo financirati u preostalim godinama pripremnih aktivnosti su nam dali čvrsti temelj i polazište za daljnji rad na području medijske pismenosti i mislim da će to dopuniti i naše zadaće i u pogledu provedbe programa Kreativna Europa nakon 2020. godine. Također molim vas da e, razmislite o sudjelovanju u tjednu medijske pismenosti koji će se održati u e, u ožujku i travnju 2020. godine. Tijekom tog tjedna ćemo održati jedno događanje u Zagrebu gdje ćemo prikazati niz projekata koji su financirani iz ovog prijedloga. Hvala vam lijepa. Danke, Frau. Hvala, gospođo na vašoj prezentaciji. Kolegice i kolege, mi Možemo sada započeti sa krugom pitanja. Imate na raspolaganju po jednu minutu koju molim vas da izravno uputite osobi na koju se odnosi pitanje i onda ćemo imati onaj poznati ping-pong postupak. Izravno nakon toga dobit ćete odgovor. Gospodin Ruiz Vesa, izvolite. Hvala, gospodine predsjedatelju. Obraćam se gospođi Rigler. Moram reći da sam razočaran vašom prezentacijom. Kriteriji koje ste prikazali nisu vjerodostojni. Očito je da imate program, plan i da birate pilot projekte koji pripadaju tom programu a odbacujete one projekte koje vam se ne sviđaju i pri tome dajete formalna obrazloženja. Evo imamo tu niz primjera, dakle odbili ste neke pilot projekte tvrdeći da nije bila primijenjena ispravna proračunska linija bez daljnjih obrazloženja. Dali ste ocjenu D jednom pilot projektu kojim se htjelo obilježiti Šumanova godišnica, ali niste to prikazali cijelom Europskom parlamentu. Dakle, koliko možete tvrditi da to izlazi van vaših opisa poslova? Rekli ste da ste htjeli preporučiti jedan program obrazovanja za europske državljane, ali vi ste onda odlučili da to nije u sklopu vašeg djelokruga vi zapravo se nama ovdje izrugujete, nama parlamentarcima, to moram reći. Ako imate mišljenje pravne službe u kojem se navodi da je to onda vašeg, van vašeg područja djelovanja, dostavite nam to mišljenje. Zar doista nije u vašoj nadležnosti predlaganje ovakvih obrazovnih programa? Gospođo Rigler, izvolite. Da, hvala na pitanju. Mogu samo ponoviti ono što sam rekla prije, odnosno da ne prosuđujemo projekte po sadržaju, nego po pravnim kriterijima koje sam prije prikazala. To je pravna procjena kojom se nastoji utvrditi može li se ovaj projekt financirati ili se već financira kroz pilot projekt u tijeku ili bi se mogao financirati iz programa. Što se tiče ove ocjene D, istina je da i ako prema pravnom mišljenju ustanovimo da se neki projekti ne mogu financirati, onda ih moramo ocijeniti kao kategoriju D, jer bi bilo teško financirati taj projekt i provesti ga. I nisam sigurna jesam li shvatila vaš komentar o kurikulumu, ali Istina je da Europska unija ima ograničene nadležnosti u području obrazovanja. Ne, rekli ste da ne razumijete moje pitanje. Postoji razlika između nametanja kurikuluma i predlaganja kurikuluma. Nadam se da shvaćate tu razliku. Da, ali zemlje članice su nadležne za nastavne sadržaje i to je u skladu s ugovorima i on, to je u njihovoj nadležnosti. Dakle, nije na Europskoj uniji da osmišljava kurikulume i da nalaže onda zemljama članicama da se pridržavaju tih kurikuluma, kurikuluma u svojim sustavima obrazovanja ima i mogućnost da upisan putem uputite pitanje, ne bi bilo pravedno prema drugim kolegicama i kolegama da ako biste vi sada previše vremena utrošili na ovo pitanje, nastavljamo. Gospođa Banton. Pa Bunting? Gospođa Bunting? Sorry, couldn't find the microphone. <laughs> Um... Nisam mogla naći gumb za mikrofon. Ja sam predložila dva projekta i sada ne želim e, govoriti treba li ih prihvatiti ili ne, ovo nije pravo mjesto za to, ali oba projekta su se bavila znanstvenim obrazovanjem, e, dakle za odrasle i drugi se bavio promicanjem takvog obrazovanja u djevojčica. Dakle, znanost e, i inženjerstvo su sastavni dio kulture u Europi i ne bi ih e, trebalo zgurati negdje u neku nišu van e, odbora za obrazovanje i kulturu, ali čini mi se da su projekti odbačeni zato jer su ta područja već pokrivena drugim programima za financiranje. Koje su implikacije toga? nema smisla da itko ovdje u ovoj prostoriji išta predloži u smislu obrazovanja i znanosti i to me zabrinjava. Uvijek nam govore da bilo koji znanstveni projekti su pokriveni razmusom ili obzorom 2020. Ne smatrate li možda da tu postoji i kulturna dimenzija koju bismo mi mogli unijeti u znanstveno obrazovanje i to nije isto kao i znanstvena disciplina koju zahtjeva obzor 2020. godine i zapravo bismo trebali uvrstiti e, ili da, da to pripada možda u domenu Razmusa koji to onda uvodi u mainstream obrazovanje. Dakle, ne čini mi se da, ne, vam se da bi tu trebala postaviti dodatna kulturna dimenzija koju bismo mogli mi pridonijeti. Da, hvala vam na pitanju. Ja e, razumijem što ste htjeli reći. Kad se predlažu pilot projekti i pripremne aktivnosti, a to čini parlament, mi ih visoko cijenimo i uvažavamo ih, ali često komisiji nije lako reći da se daje ocjena C zato jer se to ne može pokriti sadašnjih programa, ali to su propisi kojih se moramo držati. Tu postoji i pravna definicija pilot projekta koju možemo naći u financijskoj uredbi i u sadašnjem sustavu i prema sadašnjim zakonima ne možemo izaći van tih okvira. Ovi znanstveno-obrazovni programi naravno bi mogli biti i programi koje će predložiti neka institucija ili organizacija sa terena koja će stajati iza tog projekta i koja će onda se prijaviti za program. Mi moramo kategorizirati taj projekt, i ako to uđe u kategoriju C, to ne znači da taj projekt se nikad neće ostvariti, nego to može biti projekt koji će druga institucija predložiti s lica mjesta, sa terena. Dakle, da potvrdimo. Dakle, nema smisla da itko u ovoj prostoriji predloži bilo kakav projekt u vezi sa znanstvenim obrazovanjem. Je li to točno? Pa to je vrlo radikalna izjava. To bi ovisilo o svakom pojedinom projektu. No, ono što bih savjetovala jest da ako imate kakvu zamisao za projekat, a niste sigurni je li on već obuhvaćen ovom pravnom osnovom, predlažem da, da nam se obratite neformalno i da nam prikažete tu zamisao kako bismo vidjeli je li to već pokriveno ili možda imali tu nekih drugih aspekata zbog kojih eh, bi taj eh, projekt ušao recimo u kategoriju B gdje onda ta kategorija samo djelomično obuhvaćena nekim programima. Gospodin Šodrova, izvolite, imate riječ. Udjeleni slova, pane kolego. Ja eh, navazuji na sve... Hvala na riječi. Nadovezat ću se na ono što su rekli prethodni kolege. E, temeljem prethodnih iskustava sa prirod projektima mogu reći da su ta iskustva bila dobra. Ja razumijem da kolege pokušavaju shvatiti sustav e, zbog kojeg Europska unija ili temeljem kojeg Europska komisija razmatra projekte. Ako sagledamo ove prikazane projekte, vidimo da je riječ o projektima koji nadopunjuju postojeće projekte i programe zato jer se ti projekti nisu mogli drugčije financirati. Razumijem ono što su rekli kolege i sviđaju mi se također i ove zamisli o znanstvenom obrazovanju, ali neki pilot projekti jednostavno nadopunjuju Erasmus ili kreativnu Europu. Želim se nadovezati na projekt uključivanja i integracije izbjeglica bilo koja organizacija, grad koji se mora suočiti sa problemom integracije, bilo da je riječ o izbjeglicama ili o društveno ranjivim, ranjivim skupinama, mladima, koji su u teškoj obiteljskoj situaciji, pa evo takvim skupinama je potrebna pomoć i mislim da je teško sada procjenjivati ovakve projekte i teško je sada odabrati između različitih projekata koji se natječu. Dakle, mene zanima koji su vaša iskustva, trebali se sigurno odvijati projekte i možda bismo trebali osmisliti neki zaobuhvatni sustav ocjenjivanja. Mislim da se pitanje postavili gospođi Esteban, ako se ne varam. Yes, uh, thank you. Um, thank you. Hvala na pitanju. Jedan od ciljeva Erasmusa Plus je, kao što sam prije rekla, financirati projekte koji promiču društveno uključivanje raznih ranjivih skupina. Znamo da su izbjeglice specifična skupina i oni su jedan od naših prioriteta zbog krize i zbog potrebe da se ti ljudi uključe, integriraju u društvo. Ovo je dobro sredstvo jer je lako kupiti skupinu djece, tu vam nisu potrebna jezična znanja i ona mogu razviti razne vještine, naučiti jezik, i možemo im čak e, i dati neke radne vještine. Tako da se ovaj projekt pokazao doista učinkovitim načinom e, za ostvarivanje integracije. Vidjeli smo da se s godinama povećao broj podnesenih zahtjeva zato jer se projekt pokazao sve popularnijim i kada mi zaprimamo e, zahtjeve, sve ih procjenjujemo, imamo poseban odbor i odlučujemo o samim zahtjevima sukladno kriterijima koje primjenjujemo. Ponekad je to teško zato jer e, dobivamo visoko kvalitetne prijedloge projekata iz niza zemalja članica, ali možemo samo financirati ono što nam proračun omogućuje. Imamo i vanjske evaluatore, imamo i naš vlastiti odbor za evaluaciju i na kraju moramo e, rangirati te projekte. Tako to i ide. Možemo financirati samo određeni broj projekata, htjeli bismo rado financirati ih i više, ali su nam ruke vezane raspoloživim sredstvima. Hvala. Hvala gospođa Esteban. gospođo Kamarevert, Trag Petra, izvolim. Hvala lijepa. Mislim da je ovo predstavljanje onih projekata koje smo upravo bili u prilici čuti pokazuje na primjeru Artea koliko je dobro imati u okviru pripremnih aktivnosti i pilot projekata i kada oni zažive da zapravo uđu u e, jedno redovito financiranje samih programa. To je doista dobar primjer i nadam se da i ostali primjeri koji su ovdje izloženi i navedeni da će se u budućnosti dogoditi isto. Znam da je izbor pilot projekata je izuzetno težak izbor, a isto tako treba imati objektivne kriterije za koje se možemo na neki način uhvatiti. Stoga isto tako imam razumijevanje za sve one koji su istaknuli da nam se to čini dosta neprozirnim zbog čega su neki projekti odbijeni, a neki ne. Možda u budućnosti možemo poraditi upravo na tome da i sama argumentacija e, bude jasnija i zbog čega je nešto dospjelo u kategoriju C ili D. To bi doista bilo od velike koristi i pomoći. Hvala lijepo isto tako na prijedlogu da se i unapred e, kontaktira komisija i da dobar projekt e, doista bude organiziran na način da bude pilot projekt i tu sigurno postoje mogućnosti da se to učini. Gospođa Esteban bih željela postaviti pitanje, govorili ste o europskoj dodanoj vrijednosti koja je uistinu važan. To su upravo oni projekti koji su sada odabrani, međutim čini se da su nacionalno i regionalno ograničeni. Kako tu možemo osigurati upravo ovu spomenutu europsku dodanu vrijednost? Integracija, vrlo uzak pojam, tiče se očigledno izbjeglice, to je dobro, to svakako je pozitivno. Međutim, integracija je daleko više od toga. Sport može biti i komponenta socijalne integracije zapostavljenih skupina, a svakako bih volila čuti vaš komentar je li doista riječ o jednom širem pojmanju e, ovog pitanja nego što ste iznijeli. Gospodin želite li odgovoriti? Pa onda Esteban. Hvala vam na ovom pitanju. Kada ocjenjujemo pilot projekte, moramo naravno biti dosljedni pri ocjenjivanju. I kao što sam rekla, to je pravna procjena, nije riječ o samom sadržaju projekata. No, razumijem i ono što vi želite reći, odnosno da bi bilo možda bolje detaljnije objasniti zašto su neki projekti uvršeni u određenu kategoriju. Dakle, trebalo bi to možda bolje obrazložiti i u obrazloženju prikazati da je riječ o dosljednom ocjenjivanju svih pilot projekata i da bismo trebali također prikazati i kriterije koje smo pri tome primijenili. To ste dobro primijetili. Hvala vam. Hvala na vašem pitanju, gospođa Kamevet. Kako možemo osigurati dodatnu europsku vrijednost u projektima koje financiramo? Govorila sam o umrežavanju i širenju informacija o projektima. Znate da postoji više stotina projekata u Europi koje predlažu temelje organizacije, regije, države i tako dalje. moramo prepoznati najznačajnije projekte koji su također sadržani u najboljim prijavama i umrežiti ih, omogućiti razmjenu najboljih praksi i uspostaviti takvu vezu između projekata. Mislim da smo u tome uspjeli iz godine u godinu izgrađivali smo tu zajednicu i sada doista možemo govoriti o zajednici integracije u sportu, a posebice integraciji za izbjeglice. Da, igranje nogometne utakmice je jedno, a integracija u društvu je drugo, istina. Ali oni koji su prvi pristigli bez poznavanja jezika mogu na taj način e, ostvariti prvi kontakt e, i evo imamo tu jedan e, projekt u Briselu u Krajnemu, dakle to su djeca bez pratnje starijih koji uče nizozemski i francuski i pomažemo im u domaćim zadaćama i cilj je projekta omogućiti im da osvoje i radne vještine i također e, i njihovim mentorima koji mogu postati i treneri, mogu postati dalje e, njihovim pomagačima. Tako da imamo jednu dugoročniju perspektivu i e, to je ono što prepoznajemo kao prednost takvih projekata. Salima, da bu izvoli, Bonjour à tous. Hvala lijepo i lijepi pozdrav svima. Ja imam jedno pitanje gospođi Esteban koje se nadovezuje na prethodno pitanje. Da, činjenica je da je sport doista dobra mjera za inkluziju, rekla bih inkluzija, ne integracija, s obzirom da e, nosi sa sobom evropske vrijednosti. I zanima me e, što se tiče udruga koje sudjeluju u ovim projektima, e, koliko o tome Naime, koliki je udio evropskih građana koji nisu izbjeglice, što bi omogućilo to da se stvarno uzme u obzir e, raznolikost, e, etnička raznolikost u društvu i jednakost građana, što je jedan od velikih e, projekata također u Europi. Spomenuli ste nogomet, zanima me koliko su žene zastupljene u tim projektima i pratili se to. Euh, euh, hvala vam na ovom pitanju, gospođo Žebu. Da, shvaćam euh, vaše prvo pitanje. Dakle, vi ste postavili pitanje vezano o tome koliki je udio građana koji nisu izbjeglica, a sudjeluju u tim projektima. E, temeljem ovog poziva na iskaz interesa mi smo htjeli postići socijalnu integraciju izbjeglica. Dakle, to je bilo doista ciljano za tu publiku. Što se tiče drugih programa, oni su šire postavljeni, kao Erasmus+. Dakle, tu su i migranti, ali i osobe s invaliditetom i neke druge skupine. Međutim, kod ovog projekta je, to je bilo ciljano upravo na izbjeglice. Tako da je to tip projekta koje smo htjeli financirati. Drugo pitanje se odnosi na raznolikost, etničku zastupljenost. Nisam dobro shvatila vaše pitanje. S obzirom da je riječ o projektima za izbjeglice, da kako tu su također e, osobe iz lokalne zajednice. Tako da mi nemamo e, nogometne klubove koji gdje su aktivni samo izbjeglice, nego i ljudi iz lokalne zajednice, tako da postoje dakle, mogućnost e, provođenja vremena sa djecom iz te četvrti djeca koja su bez pratnje, tako da to su svakako trenuci kada može doći do tih e, dragocjenih susreta. Što se tiče promidžbe jednakosti, da, to jest jedan od ciljeva. Da kako krenemo, to je riječ o nogometu. Međutim, e, postoje i isto tako ekipe koje se sastoje od žena, izbjeglica, a ima i nekih projekata koji nemaju nikakve veze s nogometom, dakle kao što atletika, neki drugi sportovi koji više privlače žene, tako da to uzimam u obzir kod evaluacije projekata. Hvala gospođo Esteban. Ja sam se stavio na popis govornika još kao zadnji govornik. Želio sam isto tako sa svoje strane e, priključiti se onome što je kazala kolegica Kamer Evert. E, mi smo e, isto tako postavili zahtjeve za financiranje pilot projekata i neki kolege također smatraju da je sama razmjena u procesu procjene pilot projekata E, bi trebao se odvijeti na pojačanim osnovama zajedno sa zastupnicima, jer uspjeli smo utvrditi da možda eventualno neke stvari koje nisu više tako aktualne, da zapravo spoznaja o tome u nekim segmentima koje procjenjuju same pilot projekte ne uzimaju u obzir sve elemente. Što znači da ako želimo procijeniti u cijelosti, u svim detaljima te projekte, nismo svi savršeni, to je potpuno jasno. I stoga postavljam pitanje, vidite li mogućnost da budemo uključeni i u sam proces procjene zajedno sa onima koji su postavili zahtjev e, kako bismo ipak razmijenili sva iskustva i na taj način bismo e, puno nedoumica mogli u početku e, izbjeći. To je jako važno povesti takav razgovor u samom početku jer tako se mogu razminjivati informacije i tako bi i komisija i parlament međusobno se upotpunjavali, učili jedni od drugih e, upravo zato što i zastupnici moraju biti odgovorni za to, moraju to objasniti svojim biračima u konačnici. Mislim da bi to bio doista dobar dobra inicijativa da u budućnosti budemo uključeni u razmjenu samih e, informacija u fazi evaluacije i u fazi procjene samih pilot projekata. To bi bilo doista dobro. Hvala lijepo na ovom pitanju. S u vezi vam mogu ponoviti ono što sam e, kazala i gospođi Kamarevert u svom odgovoru, a komisija je doista spremna da se prije krajnjeg roka za upućivanje zahtjeva za financiranjem sa samim e, zainteresiranima stupi u kontakt e, kako bismo mogli pogledati je li taj projekt pokriven nekim pravnim aktom ili ipak nije ili spadali u kategoriju A i B, dati eventualne preporuke, savjete o tome koji su to projekti koji se svrstavaju u kategoriju CD ili AB. Komisija je sa svoje strane, mislim, prošle i pretprošle godine ne, ali u onim prethodnim godinama imali smo seminare e, za e, one koji se mm, u parlamentu bave e, tim pitanjima, asistentima, objasniti sve ono što se tiče samih kriterija procjene i ocjena koja kategorizacija eh, jest primjenjiva kako bi se onda i pilot projekt u konačnici mogao popratiti financijski. Ako imate interes možemo i na taj način eh, nastaviti sa ovom prijašnjom tradicijom koju smo imali, koju smo u zadnje dvije, tri godine zapostavili, organizirati takve informativne seminare prije samog izbora, objasniti okvire tih seminara kako e, komisija postupa u svojoj procjeni projekata koje su temelji za procjenu i tako dalje. Kolege iz komisije kazali ste možda eventualno ne mogu imati ona specijalna znanja i spoznaje vezano uz neke tematike. Moram vam ukazati na to da kod procjene zapravo ne idemo u sadržaj, niti vrijednost e, procjenjujemo samih projekta, već da sagledavamo sve eventualne pravne e, komponente, može li se protiti sa e, dakle, nekim postojećim financijskim sredstvima, je li u skladu sa financijskom uredbom i tako dalje. Hvala lijepa. Mislim sam da sam ja zadnji koji će uzeti riječ, e, međutim još su se dvije osobe javile, gospođa Melbarda. Izvolite, imate riječ. Uh, uh, Hvala vam lijepa. Ja sam zatražila riječ, ali tajništvo očilo nije zabilježilo moje javljanje. Nekoliko pitanja koje bih želeo uputiti. Ali na prvom mjestu želim e, zahvaliti na predstavljanju mehanizma e, pilot projekata. Ja sam nova u ovom sazivu i zastupnica u ovom parlamentu. Za mene je to jako važno shvatiti upravo kako taj mehanizam funkcionira. Ali imala bih e, tehničko pitanje. Imate li bilo kakve inpute, bilo kakve dodatne informacije za novo izabrane zastupnike u parlamentu? I drugo pitanje, koje su rokovi za upućivanje sljedećih, e, sljedećem programskom periodu, proračunskom periodu? I još dva pitanja vezana uz pilot projekte. Prvo se tiče pilot projekta Music Moves Europe, koji mi se doista e, čini izuzetnim projektom strahovito važan kada je reč e, o ekosustavu same glazbene produkcije u Europi. U vašoj prezentaciji ste pomalo dotaknuli i same obrazovne komponente ovog projekta. Postavljam pitanje, imaju li glazbene škole svoju ulogu u tom projektu? A drugo pitanje, vezano uz pilot projekte, jest e, opismenjenost e, za medije u svim inicijativama, stoga bih e, rado molila da se specificiraju inicijativi i sami rezultati koji su postignuti sa uključivanjem odraslih u ove projekte, s obzirom da je to doista veliki izazov da se pristupi i odraslim ljudima koji nisu uključeni u formalni obrazovni proces tome. Doista zanima imate li tu iskustva iz prakse koje nam možete prenijeti iz samih projekata i na osnovu samih projekata. Hvala, gospođa Merbarde. Rado bismo pitanja uputili našim gostima, upravo zato što e, nemamo previše vremena da nam komprimirano odgovore na ova postavljena pitanja. što se tiče tečajeva samih inputa i ukoliko je to e, naravno moguće da takve informacije e, i dodatne informacije tiče možemo to Što se tiče rokova, to jest dio proračunske procedure Rok je negdje u svibnju, a procjena komisija e, provodi tijekom lipnja, a parlament je uključen u to i zapravo tu informaciju pruža onda i samim članicama nakon toga. Što se tiče ovog pitanja medijske pismenosti, hvala na ovom pitanju. Kad je riječ o odraslima, po našem iskustvu koji rukovodimo upravo ovim projektom, doista je važan element e, uključivanje sa postojećim organizacijama u gradovima. Jedna od najinteresantnijih e, činjenica je bila suradnja između Organizacije za medijsko pismenjavanje i knjižnica gdje imamo primjer da su knjižnice dali svoje e, stručnjake koji su se e, dakle angažirali kod građana oko toga i koji su dali upravo one osnove u korištenju društvenih medije i tako dalje. Dakle, postojeće organizacije u društvu možda je najbolje e, da se uključe upravo i odrasli i opismenjivanje za sve u medijskom prostoru. Doista jest interesantno da se metodologije koje se e, koriste, nove metodologije koje su doista zanimljive u tom pogledu. Hvala. Želite vi, gospodin Hvala vam lijepo na vašem pitanju, doista e, cijenimo isto tako i ovaj projekta što se tiče samih e, obuka i tečajeva, sve one koje su isto tako u području formalnog i neformalnog obrazovanja uključene kao organizacije, naravno da su pozvani sudjelovati. Hvala lijepo zadnje javljanje i onda bismo nastavili, a riječ ima gospodin Frankovski. Izvolite jednu minutu. Hvala vam lijepa. Biću kratak. Hvala vam na svim informacijama koje smo dobili. Imao bih pitanje kada kad je riječ o titlovanju, e, kada je riječ o arte, s obzirom da se projekt ne nastavlja sljedeće godine, a koji je izuzetno uspješan uspješan. Želite nastaviti tu inicijativu u novom programu Creative Europe? Ako je to slučaj, onda je moje pitanje kako će se taj program integrirati e, u novu verziju samog programa koji je predviđen. Hvala vam na vašem pitanju. Doista smo mišljenja da je to e, izuzetno uspješan projekt ne mijenja se koji dobiva i nema razloga da mijenjamo dobitnika u, u tom natjecanju. Dakle, i sredstva su povećana kroz ovo razdoblje i moramo isto tako umnožiti sve ove učinke koje su učinjene u samom projektu. Trebamo ga zadržati i ukoliko ćemo doista uspjeti e, Ehm, osigurati dodatna sredstva, bit će i mogućnosti da se podigne ovo na još jednu višu razinu. Ne želimo mijenjati ehm, postojeći ehm, sukus samog projekta, dakle imat ćemo nastavak koji će biti zasnovan upravo postignutim uspjesima u dosadašnjem radu. Hvala vam lijepa. Ovime zaključujemo ovu točku dnevnog reda. Želim se zahvaliti našim gostima, E, upravo možete vidjeti da ta tema jest nešto što nam je na srcu i što nas doista e, čini e, dosta značajnim u ovom razmjenu gledišta koje smo vodili i dajemo dosta jak naglasak. Želimo se isto tako da se razmjena mišljenja intenziviraju. Mislim da to mogu kazati u ime svih kolegica i kolega. Hvala vam još jednom i Biće mi drago da se uskoro opet vidimo ovdje. Hvala vam. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir jetzt kolegice i kolege, prelazimo na sljedeću točku našeg dnevnog reda, a to je razmjena gledišta s Europskom forumom mladih, barem jednom godišnjem i odboru za kulturu. Imamo ovakvu razmjenu gledišta sa mladim europskim građanima Pri tome je riječ o tome da se upravo razmjene i poboljšaju kroz konkretne prijedloge, ideje i dvojbe naših mladih ljudi, te kako možemo poboljšati proces odlučivanja, kako bismo lakše doprli do mladih ljudi i kako bismo ih uzeli u obzir u europskoj politici. Jedan od naših glavnih sugovornika, kad je reč o politici usmjerenoj prema mladima, je Europski forum mladih, e, čije zastupnike, gospođa Andreja Kazamenti i Juda Lantaj, želim na ovom mjestu srdečno pozdraviti u odboru za kulturu. Ova razmjena gledešta doista dolazi u pravom trenutku, s obzirom da u ovom trenutku kroz trijaloge sa vijećem i komisijom izrađujemo nove programe u višegodišnjem financijskom okviru. Kao što znate, Europski e, dakle, dakle, ono, mladih i isto tako Erasmus Plus usmjeren je upravo prema mladim ljudima. Ovo je jedno i prva razmjena gledišta sa novim članovima u našem odboru. Osim toga, imali smo i saslušanje novih e, povjerenika koji će biti nadležni za ove pitanje. To je dovoljno uistinu materijale za napetu i zanimljivu raspravu koju ćemo povesti. Bilo bi mi drago da čujemo od Europskog foruma mladih e, čuti koje su njihove gledanje na same finanske programe Odbor za kulturu, koji su to prioriteti mladih ljudi, e, dakle u ovom sazivu i koje to teme trebaju se naći na dnevnom redu. Ja bih vam sada dao riječ, e, kratka prezentacija, koja bi ne bi trebala prijeći 15 minuta. Nakon toga ćemo imati krug pitanja i odgovora. Evo izvolite, imate riječ. Hvala vam lijepo. Gospodine predsjedavatelje, štovani zastupnici Europskog parlamenta, prijatelji i kolege, na prvom mjestu želim vam zahvaliti na inicijativi za ovu razmjenu gledišta, da mi mladi ljudi budemo u središtu našeg današnjeg sastanka. To je duga povijest izuzetne suradnje između Odbora za kulturu i Europskog foruma za mladih na koje možemo eh, baciti eh, sa zadovoljstvom pogled i nastavak suradnje kako bi se poboljšalo upravo životi mladih ljudi. To je nešto što je u središtu. Želim se predstaviti, ja sam Andreja Kazamenti, e, ja sam član uprave Europskog foruma mladih, e, jedan od 11 mladih volontera koji vodu Europski forum mladih, a sa mnom je Lea Wittmann, naša koordinatorica za pitanje Europske unije i Alfonso Judit Plantaj, koji su isto tako s nama. Svi stojimo na raspolaganju, za sva pitanja koje biste imali i naravno e, rado ćemo e, se uključiti u raspravu koju ćemo povesti. Doista nam je drago i počešćeni smo što smo ovdje. Hvala vam još jednom i na ovoj mogućnosti i na vašem pozivu. Prije no što krenemo sa razmjenom gledišta, želio bih vam predstaviti ukratko tko smo mi, čime se bavimo, koji su izazovi mladih ljudi u današnjici, upravo ono što brine mlade ljude i što možemo zajednički učiniti kako bismo se posvetili tim pitanjima. Započeo bih e, svoju prezentaciju sa sljedećim. Što je to uopće Europski forum mladih? To je neovisna demokratska i e, organizacija i platforma koju vode upravo mladi ljudi koji upravo rukovode samo organizaciju i koji su isto tako naša opća skupština koja odlučuje o svim pitanjima sastavljena od malih ljudi svih naših organizacija mladih. Nacionalne vijeća mladih e, svake godine iz zemalja iz svih ovih e, nacionalnih e, vijeća mladih, 43 e, tako nacionalna vijeća mladih imamo i zastupljene su u Europskim forumu mladih, te isto tako i međunarodne nevladine organizacije. Što radimo? Mi želimo dati zaista snagu mladim ljudima koji sudjeluju u društvu, a isto tako kako bi upravo ti mladi ljudi mogli poboljšati svoj život predstavljamo njihova prava, i interesa mladih ljudi i njihovih organizacija i organizacija mladih u raznim forumima, koji su naši članovi. E, krovna organizacija poput nas e, imaju svoje članstvo, to su bilo na nacionalnoj, lokalnoj razini, organizacije mladih kroz upravo tu mrežu e, dosežemo milijune mladih ljudi. Naši članovi predstavljaju različite skupine mladih ljudi. Vidite na ovom slajdu spomenja neke i plus za mlade, mladi ruralnog područja, nacionalna manjina. E, surađujemo s organizacijama koje isto tako okupljaju mlade ljude i platforme, primjerice kao što su to mladi muslimani ili mladi romske zajednice. Područje aktivnosti su doista raznolika u svojoj naravi. Krećemo od formalne, neformalne e, organizacije, rad s mladim ljudima, e, obrazovanje, e, socijalna inkluzija, isto tako upoznavanje sa klimatskim promjenama, održivi razvoj i tako dalje. Doista su najrazličite teme koje pokrivamo. Europski forum mladih jest organizacija koja svakodnevno raste. Rastemo upravo zato što i sam sektor mladih raste u Europi. Mladi ljudi su sve više i više zainteresirani za e, bavljanje, upravo aktivno bavljanje unutar organizacije mladih e, Evo prikazat ćemo jedan primjer Eurobarometer iz e, ožujka svibnja ove godine 75% onih eh, koji su odgovorili na ovaj upitnik eh, kažu da su eh, organizirani, aktivno sudjeluju u organizaciji kroz svoj život kao mladi u različitim oblicima organizacije. Naravno da takav angažman znači s druge strane i e, povećani angažman koji je potreban isto tako kroz pojačanu pomoć e, tih, tim aktivnostima mladih ljudi, upravo za mlade ljude, a isto tako je povećana potreba za financiranjem e, daleko više prostora u kojima će se okupljati mladih, više mogućnosti da mogu sudjelovati u procesima odlučivanja. Mladi ljudi sve više i više u Europi sudjeluju na glasovanje. sam pokazatelj toga jest e, i upravo izbor za Europski parlament e, koji se odvija tijekom ove godine. Statistike pokazuju potpuno jasno da starosna skupina između 18 i 24 godine imao je najveći skok e, u sudjelovanju na glasovanju u usporedbi sa svim ostalim starosnim skupinama, dakle 28% na izborima od 2014. godine ovih mladih je sudjelovalo do 42% koji smo zabilježili 2019. godine na izborima. To je jasno da su i mladi ljudi odigrali ključnu ulogu u izborima 2019. godine. Kada to spominjem, doista možemo uočiti da su mladi potreprezentirani u svim strukturama u kojima se donose odluke i to mi kao organizacija mladih, Europski forum mladih, promoviramo i pokušamo otvoriti prostor za mlade ljude kako bi sudjelovali upravo u procesu odlučivanja. Činjenica da smo imali izbore i o pojačanju sudjelovanje mladih ljudi na europskim izborima koji su e, sudjelovali u samim izborima, možemo zahvaliti i činjenice da i organizacije mladih na čitavom kontinentu su bile doista e, angažirane oko ovog pitanje i kada govorimo o Europskom forumu mladih, imali smo kampanju koju ste možda neki od vas i vidjeli, pod nazivom Change is Coming, dio te kampanje. Imali smo isto tako i e, jedno vozilo koje je kroz, putovalo kroz različite gradove po Europi, devet ih je bilo. E, razmatrali smo pitanje o Europskoj uniji, a isto tako o glasovanju i svim ostalim postupcima. Naravno, nismo se zaustavili na tome i nakon samih izbora nastavili smo aktivnosti, započeli smo e, s suradnju sa mnogim zastupnicima koji su toista pasionirani kad je riječ o mladima. Ova nova međuskupina koja je apsolutno jako značajna u ovim aktivnostima. Želimo surađivati s vama kako bismo izgradili ovu međuskupinju da upravo teme mladih kroz međuskupinu dođu na relevantna mjesta u svim odborima i na sve dnevne redove gdje je to potrebno u Europskom parlamentu. Toliko o nama kao Europskom forumu mladih. Želimo isto tako i kazati nešto o izazovima mladih ljudi u Europi koje imamo danas pred nama kroz upravo naše mogućnosti. Možemo postaviti postaviti to pitanje, uočiti koje su to potrebe mladih ljudi i koji su izazovi koje su pred nama. Neka od područja smo ovdje naveli gdje su mladi upravo naveli da imaju osjećaj da oni koji donose odluke trebaju donijeti konkretne korake kako bismo u konačnici imali i pristup e, svim pravima, e, a isto tako i e, povećanje kakvoće života kao takvog počev od klimatske krize, što ujedno znači da i mladi ljudi žele da donositelji odluka prepoznaju ovu krizu i da je potrebna akcija, a koja je zasnovana na održivim rješenjima, e, na e, razini Europske unije, bilo kroz institucije Europske unije, bilo nacionalnoj razini, te isto tako i mladi smatraju da e, moramo imati jedno društvo koje će procasti u budućnosti u tom pogledu. Također vidimo da se prava, ljudska prava e, nisu više sama po sebi jasna. E, dakle, prava mladih, youth rights, vrlo često moramo istaknuti da imamo prepreke da se uopće pristupi tim pravima mladih. I kada govorimo o pravima mladih, onda doista mislimo na E, uživanju svim temeljnim pravima i slobodama koje to nosi sa sobom, bilo od e, društvenih prava, socijalnih prava, e, gospodarskim pravima i tako dalje i tako dalje. Sužava se prostor za civilno djelovanje. Da, rekli smo da postoji pojačan angažman mladih ljudi u organizacijama mladih i da postoji i isto tako i aktivnosti mladih ljudi. Međutim, organizacije mladih ili nedostaju sredstva na nacionalnoj razini ili e, sve do restriktivnih zakona koji e, na neki način onemogućuju da se mladi uključuju u neke aktivnosti kao što je to primjerice LGBT i plus e, teme, a isto tako kad je riječ o temama povezano sa ljudskim pravima, demografski izazovi. Naravno, stanovništvo koje je stari i kao što sam istaknuo, mladi ljudi doista su pod e, velikim pritiskom u ostvarivanju svojih prava, prije svega kada je riječ o socijalnoj društvenoj uključivosti. Znamo da postoji čitav niz mladih ljudi koji zapravo su u riziku da postanu socijalno isključeni u Europi. A na samom kraju je digitalizacija, pojačana digitalizacija E, zapravo koja prodire u sve prostore našeg života i što sa sobom donosi razne probleme e, koje trebamo spomenuti. Što to radi Evropski forum mladih kako bi upravo dao odgovor na ovo pitanje. Različite su aktivnosti i neke koje bih želio sada istaknuti e, su sljedeće. Jofest svake dvije godine organiziramo u okviru Europskog susreta mladih zajedno sa Europskom parlamentom u Strasbourgu Strasburu organiziramo Jofest, to je najveći e, politički festival za mlade ljude, a koji okuplja e, dionike koji donose odluke iz institucija zajedno s mladim ljudima. tisuća sudionika je bilo u Strasburu prošli puta. Cilj je uključiti se u raspravu oko E, svih izazova i naravno izazovnih života mladih ljudi. Sljedeće izdanje ćemo imati 20. 30. svibnja iduće godine upravo u Strasburu. European Youth Capital, to je naziv koji smo dali kao Europski forum mladih, kako bismo upravo vidjeli da i sam program E, pojačano e, radi na programima u e, samim gradovima, dakle dolaze mladi ljudi. Ove godine se održava u Novom Sadu u Srbiju, a iduće godine u Amijenu u Francuskoj bit će to ujedno i glavni grad mladih. Nedugo smo isto tako pokrenuli i Youth Progress Index, indeks e, koji zapravo je zasnovan na tome da želi e, upravo zasnivati se na e, političkoj dokazivosti u Europi, kvalitete života izvan gospodarskih mjera koje se donose, a rado ću vam ukazati na neke elemente ovog indeksa kasnije u vašim pitanjima. Vidim da mi je još ostalo tri minute. Ono što želim istaknuti e, i što nam se upravo nalazi na dnevnom redu, a to je Suradnja sa odborom za kulturu i obrazovanje želim svima vama zahvaliti na uistinu izuzetnoj suradnji koju imamo. E, Erasmus Plus program Europski e, znači solidarnosti, odnosno solidarnosti, te isto tako e, izvjestitelj Grova i drugi izvjestitelji u Sjeni, svi zajedno koji su isto tako u uključeni u projekte kao Jofest i Indeks koji sam spomenuo. Suradnja s time nam je doista značajna i ako možemo, pomoći će vam sa svim našim aktivnostima i svim našim saznanjima. Kao što sam istaknuo, ovi programi su doista temeljni u, u životima mladih ljudi. I upravo zato je jasno da ovi programi jesu nešto što e, su ujedno i najbolji programi koji funkcioniraju na razini mladih ljudi kao Europski forum mladih e, usredotočeni smo na provođenje ovih programa. Doista sam mogao uočiti što to znači Erasmus plus e, europski solidarnosti, a isto tako e, isto tako kad je riječ o europskim snagama solidarnosti, sjetit ćete se da smo tražili desetorostruko više sredstava u proračunu, a drago nam je što je Europski parlament zauzeo snažan stav kada je riječ o utrostručenju sredstava i to utrostručenje sredstava znači da veći broj mladih ljudi ima pristup k programu i da ćemo podupreti daleko veći broj programa. I želimo doista program koji će biti otvoren prema svim skupinama mladih ljudi i čvrsto stojimo iza stava Europskog e, parlamenta kada je riječ o uključivanju i isto tako i civilnog društva mladih ljudi. Discovery EU, to je inicijativa na kojoj smo isto tako surađivali, komponenta obrazovanja i učenja, Organizacije mladih ljudi se uključuju i dobivaju mogućnost da u procesu obrazovanja pomažu drugim mladim ljudima, a isto tako da se ne uzimaju sredstva iz nekih drugih programa za Discover EU kojima je isto tako potrebno financiranje. Europske snage solidarnosti jako je važno E, istaknuti da imamo uključivost i pristupačnost, e, da imamo ravnotežu između centraliziranih i decentraliziranih akcija, e, sve E, ovo je jako važno, a isto tako trebalo bi e, ograničiti samo na neprofitne organizacije. Smatramo isto tako da i ovi programi budu povezani i sa novom strategijom za mlade ljude koja je donesena prije dvije godine, kako bi se upravo u politički prioritet ubaca to kojima je to potrebno. Toliko o općem pregledu, bit će mi doista drago da se sada uključim u raspravu s vama, a i ukoliko ćete imati pitanja, vrlo rado ću odgovoriti na njih. Hvala lijepa. I ponovno sam se osvijestio kada sam slušao vašu prezentaciju koliko je doista važno da se evropska mladež i dobije svoj glas e, koji će se čuti, da dobije mogućnost isto tako sudjelovati u svemu, a poglavito kada pogledamo i na one razgovore koje su prekinuti i e, pristup Sjeverne Makedonije i Albanije. To je i za tamošnje mlade ljude veliko razočarenje. Prije nekoliko tjedana kao promatrač sam sudjelovao u u Kosovu, susreo sam se sa mladima tamo koji doista jesu proeuropski e, raspoloženi, koji računaju s Europom, mi ovdje u Europskom parlamentu i u komisiji još jednom bismo si trebali osvijestiti sve te činjenice koliko su važni mladi ljudi za budućnost Europe. Stoga mi je uistinu e, drago što ste danas ovdje. Sada bih riječ dao gospodinu Zveru. Izvolite. Hvala za besedo, spoštovani gospod predsedojoči. Hvala tudi za to debato jo imamo z... Hvala gospodine predsjedatelju na riječi i hvala na uvršenju ove točke na dnevnom redu za forum mladih. Naša regija je veliki prijatelj foruma mladih i to stajalište zastupamo i u u sadašnjim pregovorima sa vijećem i sa komisijom. Osigurali smo da u našem radu dijalog s mladima bude zastupljeniji. Dakle, nećete sudjelovati samo u pitanjima koja se tiču mladih, nego i u raspravama o pitanjima zaštite okoliša i klime. Time smo i izašli u susret vašem zahtjevu. Bolji proračun također će unaprijediti rad vaše organizacije u budućnosti? Znam da ste imali neka vrlo optimistična predviđanja i prognoze u tom pogledu. I parlament je bio izložen kritikama jer je bio predložio utrostručenje proračuna. Mi ćemo se i dalje zalagati za to i to će imati utjecaja i na bolji rad organizacija mladih. Naravno, više novca znači više mogućnosti. Kada je riječ o novim inicijativama, naše stajalište u pregovorima, ako mi dopusti predsjedatelj, je to da nećemo pokretati nove inicijative ako se ne nastave tradicionalne aktivnosti i organizacija mladih. Dakle, nećemo odobravati nove inicijative koje bi išle na štetu postojećih. Radit ćemo također sa paneuropskim organizacijama i kao što je spomenuto, mladi su se masovno odazvali u europskim izborima i to je pokazalo rezultate ne samo na Europskoj uniji, nego i u Sloveniji. Hvala što ste mi dali malo više vremena. Čućemo sad još dva pitanja. Petra, izvoli. Ja, vielen dank. Hvala. Hvala, Andreja. Hvala predsjednici Europskog foruma mladih lijepo što ste danas s nama ovdje i želio bih e, istaknuti ovu zahvalnost i sa svoje strane na svim onim aktivnostima koje ste razvijali i koje ćete razvijati u budućnosti, a isto tako i zahvaliti na izuzetno dobroj suradnji s nama u Odboru za kulturu i obrazovanje koje će se sigurno nastaviti u budućnosti. Dotaknuli ste mnoštvo vrlo korisnih pitanja. Ja bih sa svoje strane želio zamoliti, e, kad je riječ o Erasmus Plusu, mi smo zatražili utrostočivanje sredstava, upravo smo sada u pregovorima, a dobili smo i prve brojke iz vijeća koje zapravo ne slute na dobro, a niti udvostručenje ne želi vijeće i bi bismo bili zahvalni kada bi i Europski forum mladih jasno i glasno u svim državama članicama digao svoj glas i pomogao nam u borbi u traženju ovog utrostručenja sredstava, to bi bilo izuzetno važan signal, a isto tako i za nas to bi bila jedna snažna potpora koju bismo dobili od Europskih foruma mladih, da doista u državama članicama pojasnite da investicija u mlade jeste investicija u budućnost. smo Plus treba imati više sredstava. To bi bila moja molba koju vam upućujem i zamoliti za ovu potporu. Još jedan element o kojem bih želila progovoriti, e, Europski grad mladih, glavni grad mladih je osim Skog glavnog grada za kulturu, još uvijek e, je u sjeni e, svih događanja. Mislim da upravo aktivnosti koje se tamo provode su izuzetno važni, značajni. Možda možemo zajednički promisliti o tome kako da u bebu e, na neki način još više istaknemo, kako da ju možemo snažiti, kako možemo upravo ovu izuzetnu aktivnost pojačati i promovirati. Hvala Petra. Gospodin Šojdrova, izvolite. Hvala lijepo. Ja želim uh, zahvaliti prije svega vama na prezentaciji, ali isto tako i na inicijativi i na dobroj suradnji s nama. Uh, kao što je spomenula Petra, to je pitanje proračuna. Bilo bi vrlo dobro uh, kada biste vi zatražili od vaših nacionalnih udruga da lobiraju E, od ministra financija, e, ministra obrazovanja, budući da oni moraju doista podržati povećanje proračunskih sredstava za Erasmus+. plus. E, tu je bilo nekih pitanja i u vašoj prezentaciji. Dakle, kako gledate na našu suradnju? Pa upravo u pitanju proračunskih sredstava nam je potrebna tjesna suradnja. Zatim, imam jedno pitanje vezano uz Europske snage solidarnosti s obzirom da je u tijeku trijalog i za vrijeme tog trijaloga u kojem sudjeluju komisija i vijeće vezano uz Erasmus plus i e, dakle Europske snage solidarnosti e, bilo je nekih razlika u mišljenju vezano uz uz sljedeće. Naime, parlament bi htio da e, se udruge mogu izravno javiti za bespovratna sredstva komisiji kako ne bi bili u konkurenciji sa e, nevladinim udrugama na nacionalnoj razini. Međutim, komisija nije spremna prihvatiti to načelo i ne žele da to uđe u zakonodavni tekst. Zanima me koliko je za vas e, važan taj prijedlog koji je iznio Europski parlament, pa vas molim da objasnite svoje stajalište. Hvala. Pa sada bih e, vam proslijedio ova pitanja. Hvala lijepo. Prije svega želim svima zahvaliti na postavljenim pitanjima i zahvaljujem vama na iskazanim zahvalama. Nama je također veliko zadovoljstvo da možemo surađivati s odborom za kulturu. Neki od vas su spomenuli da je dosadašnja suradnja bila vrlo dobra. Mi se radujemo nastavku uspješne suradnje i u sljedećem sazivu. E, dakle, da kažem nekoliko riječi o ovim temama koje ste spomenuli. Krenut ću od sredstava za Erasmus+. Da, e, činjenica e, da utrostručenje sredstava je izuzetno važno za European Youth Forum kao i za Europski parlament. Iz tog razloga smo mi nedavno uputili pisma ministarstvima država članica uz potporu e, dakle europskih e, udruga mladih koje su članice European Youth Forum. Nismo uspjeli dobiti podršku sviju ali do sada je situacija dala dobre rezultate. U sljedećih nekoliko dana će također e, biti mi ćemo pokušati naime o tome progovoriti na društvenim mrežama, ukazat ćemo na važnost toga da se utrostruče sredstva. Mi smo razgovarali o tome da nam trebaju deset puta veća sredstva za Erasmus. To nije bilo, to nije bila šala, nego se radilo o tome da mi ako želimo uključiti sve mlade ljude, doista trebamo deset puta više sredstava. Mislim da je i tri puta više sredstava vrlo dobro i mi to podržavamo i mislim da ćemo to vrlo jasno reći i nacionalnim vladama. I da, još jedanput, Europski parlament je bio naš najveći saveznik u zalaganju da se e, dobije tri puta više sredstava, pa vam na tome želimo zahvaliti. Što se tiče Europske prijestolnice mladih. E, da, taj naziv je kreiran prije deset godina. U posljednjih deset godina je doista došlo do velikih promjena. Sve više gradova se za to prijavljuje. No vidimo i nakon što prođe ta godina da ima više prostora za udruge mladih tako da tu možemo vidjeti jedan e, dugoročni efekt tog e, dobivanja tog naziva. Tu se, e, dakle, Europa, lokalna razina i gradovi međusobno značajno približavaju. vidimo kako gradovi postaju bolje upoznati sa europskim politikama i programima. Tako da nam je doista drago čuti da e, postoji interes sa strane vašeg odbora. Možda bismo tu mogli razmisliti o nekom pilot projektu u budućnosti. U svakom slučaju mi smo vrlo ponosni na tu titulu. A što se tiče europskih eh, snaga solidarnosti i Discovery EU, rekli smo da bi bili bilo sjajno za mlade ljude koji koriste tu mogućnost da putuju Europom, da se zaustave u Europskoj prijestolnici mladih, da tamo sudjeluju u nekim aktivnostima zajedno sa mm, mladima koji su na terenu. Hvala Liva na pomoći. Zatim još jedno važno pitanje koje se tiče Erasmusa Plus i Europskih snaga solidarnosti, a to je to su centralizirane aktivnosti. Hvala vam na ovim pitanjima. Mislim da je to doista nešto što nas možda najviše muči eh, u European Youth Forumu i doista ovdje progovaram u ime naših članova Postoji toliko evropskih e, mreža, toliko udruga koje surađuju tim programima i koje odrađuju sjajne stvari sa evropskim udrugama. Međutim, ne dobivaju nužno sredstva zato što se nalaze u Belgiji i u konkurenciji su sa e, sredstvima iz Europske unije u nacionalnim agencijama tako da to dobivaju dakle one udruge koje su u zemlji. Ono što smo mi htjeli ovdje istaknuti je da je bitno da se te agencije mogu prijaviti na centraliziranoj razini, dakle za Erasmus+, plus, Evropske snage solidarnosti, što bi njima trebalo, zapravo njima bi trebalo olakšati tu mogućnost. Hvala lijepo. Sljedeće pitanje, gospođa Anderson. Dobro jutro, hvala vam lijepa što ste danas s nama i što ste nas izvijestili o svemu. Neke stvari koje će poslužiti boljem razumijevanju. Gdje vidite zapravo konkretne elemente toga da eto, mladi nisu ravnopravni e, ravnopravni, da nisu ravnopravni građani? Kada govorimo o državljanstvu, onda je to naravno uvijek definicije pravnog statusa individualne osobe spram države koje sa sobom nosi prava i obveze. Što vi smatrate pod globalnim državljanstvom? Koji je to različit pristup spram nacionalnog državljanstva? gdje vidite prednosti koje to nosi sa sobom i gdje vidite eventualno bolji status individualne osobe ako bi imali takozvani global citizenship, a kome zapravo se ta prava, ova individualna osoba, spram koga može ostvarivati prava koja ste stekla temelju takvog državljanstva. Gospodin Mulbar, izvolite, imate riječ. Thank you very much, uh, Hvala vam lijepo. Drago mi je što ovdje vidim jednu uh, mladu ženu iz Latvije, tako da ću ja uh, govoriti na latvijskom. Ovaj panel zapravo postavljam se pitanje kada sam slušala sve ovo što ste izjeli, ono što mi kao Europski parlament možemo učiniti na nacionalnoj razini, zapravo vi postavite potpuno obrnuto pitanje što bi smo mi mogli zajednički učiniti na nacionalnoj razini. Ja bih rekla da je za nas jako važno ne samo da za mlade nešto odradimo, već da zajedno s mladima odradimo nešto na nacionalnoj i europskoj razini, a to je uistinu velika odgovornost e, i ogroman zadatak e, koji je pred svima nama. Moramo se susresti s mladima, dakle, u njihovom okruženju i razmatrati pitanja Europske unije. Ja sam pogledala koliko škola mogu posjetiti u Latviji i to je doista impozantan broj. Pismenost, medijska pismenost e, mladi i isto tako motivacija mladih e, koji se time potiče sve ostale aktivnosti i sudjelovanja u europskim projektima koje se kroz medije e, promoviraju. Želio bih postaviti pitanje što vi očekujete od nas, što možemo učiniti na nacionalnoj razini. Frau Benjamin, Sie haben das Wort. Gracias, gracias presidente. Bienvenidos a la... A la... Izvolite, gospođo Benjuhuemea. Hvala vam. E, dobrodošli na sastanak odbora za kulturu i hvala vam na održanoj prezentaciji. Imam nekoliko pitanja. Prije svega zanima me kako se vaša organizacija financira i koliko sredstava dobivate godišnje. Zatim, što se tiče izazova, spomenuli ste izazove za mlade ljude u Europi. Ja ovdje progovaram e, iz španjolske perspektive. Vi ste spomenuli pristup e, radnim mjestima, zapošljavanje i poteškoće s kojima se suočavaju mladi. Zatim tu je pitanje stambenog zbrinjavanja, što je također jedan od prioriteta i prepreke koje se tiču poduzetništva, dakle kako e, mladi ljudi mogu razviti poduzetničke vještine. To su svakako prioriteti za Španjolsku. Razgovarali ste o tome da povećate proračunske linije za pojedine inicijative. No, zanima me sljedeće vezano uz mlade ljude u Europi. Kako vi gledate na svoju ulogu u izgradnji europskog projekta u osiguranju više radnih mjesta u Europi i koje ste odgovornosti spremni preuzeti kada je riječ o stvaranju europskog projekta? Eh, Sva tri pitanja možete E, obrati i izgovoriti na njih istovremeno. Izvolite. Hvala lijepo. I hvala vam još jedan put na pitanjima. Mislim da e, sada moram izaći iz svoje zone u kojoj se osjećam sigurno. Nadam se da ću uspjeti odgovoriti na odgovarajući način. Što zastupnici mogu poduzeti na nacionalnoj razini? Rekao bih da vas u svakom slučaju podržavam da kontaktirate dakle sve nacionalne udruge, dakle vijeća za mlade iz Latvije da saslušate mlade ljude, date im priliku i e, pružite im platformu za razgovor i na nacionalnoj razini u vašim nacionalnim vladama. I još jedan savjet koji imam bio bi da sve što čujete, prenesete natrag e, u parlamentu. Dakle, to bih vam svakako savjetovao i na to bih vas potaknuo. Što se tiče toga da se na mlade ne gleda kao na jednake i ravnopravne građane, ja bih rekao da su ljudska prava univerzalna. E, ono za, se, za što se mi zalažemo i što je važno za mlade jest da svi imaju doista mogućnost da ostvare svoja ljudska prava. Neke smo već spomenuli ranije. Dakle, tu imamo također i pristup e, kvalitetnim radnim mjestima, i stambenom zbrinjavanju. Mogli bismo sada proći kroz cijeli popis, ali mislim da to nema smisla. E, rasprava bi se trebala svoditi na to da mladi ljudi trebaju moći uprašnjavati svoja prava, uživati u svojim temeljnim ljudskim pravima. I kada je riječ o preprekama pristupanju nekim pravima, tu je riječ o diskriminaciji koja se temelji na dobi ili pak o sustavima zdravstvene skrbi, socijalnim politikama u nekim zemljama e, u kojima mladi nemaju priliku da iskoriste neke sustave potpore zbog, e, zbog svoje dobi Što se tiče ovih globalnih aspekata, ja bih doista sveo raspravu na to da su e, ljudska prava univerzalna i riječ o tome da treba omogućiti pristup ljudskim pravima općenito. To go a bit faster. Um, Vidim da ću morati ubrzati. Um, the topic of uh, employment. Što se tiče zapošljavanja, to je također jedna značajna tema i u mojoj zemlji, ja dolazim iz Italije, dakle to nije samo nešto što važi za Španjolsku i zapravo to e, primjećujemo u velikom broju evropskih zemalja. Ja sam se kratko toga dotaknuo, no to je svakako jedan prioritet i nešto na čemu mi radimo u European Youth Forumu. Radili smo također i na garanciji za mlade. Dobro smo surađivali sa e, također Europskom skupinom mladih vezano uz stažiranje. Prije nekoliko godina smo inicirali jedan proces kolektivnih pritužbi, odnosno kolektivne tužbe protiv Belgije, u Belgiji, tako da se zabrane e, neplaćeno stažiranje svugdje u Europi. Mi smo u velikoj mjeri uključeni u, u tu tematiku. Tu je i Europski socijalni fond plus. Postoji brojne politike koje pokušavamo tu obuhvatiti u svom radu. Što se tiče financiranja European Youth Foruma, moram priznati da nemam ovdje konkretne brojke. Evo, Liva mi je dala, hvala ti. Dakle, naša financijska sredstva dolaze uglavnom od Europske komisije, dakle Europske unije. Naš proračun iznosi više manje 3 milijuna eura godišnje i e, dobivamo također financijska sredstva od Vijeća Europe. Imamo također i određene naknade koje naši članovi plaćaju. Dobivamo i bespovratna sredstva od Europskog parlamenta za organizaciju Jofesta koju sam ranije spomenuo. Youth Festa, dakle e, većina financijskih sredstava koje dobivamo su iz Europske unije i moram priznati da smo mi u velikoj mjeri neovisna platforma koja radi na tome da postane sve održivijom. U redu. Izvolite, Niklas. Hvala vam, hvala i vama na dolasku i na tome što promećete ovaj međuklub za mlade. E, mislim, ja isto tako želim podržati osnivanje tog međukluba uz sudjelovanje članova odbora za kulturu. Imam nekoliko konkretnih pitanja vezano uz e, indeks e, za mlade. I zanim imam jednu ideju vezanu uz Europski e, glavni grad mladih. Mislim da bismo trebali e, učiniti isto što radimo iz Europske prijestolnice kulture, dakle da organiziramo redovite posjete e, odbora za kulturu tim gradovima. Što se tiče E, zastupljenosti mladih u europskoj politici. Znamo da imamo Europski parlament mladih, ali to je više neka vrsta predstave. E, nije baš da se pokazalo jako korisnim. Na koji način možemo uspostaviti institucionaliziranu suradnju između Europskog parlamenta i nekog vida skupina mladih. Dakle, kao što bi bio Europski parlament mladih, ali upućen u procese i da to bude jedna institucija koja nije tu samo nominalno, nego da se zaista čuje njezin glas. Gospodine Devesa, imate riječ, molim vas da se pridržavate vremena koje vam je dodijeljeno. Yes. Uh, <clears throat> very, very to the point. I thank you very much. Evo, samo kratko. Hvala vam, gospodine Kazaminti, na vašem izlaganju. Dostavili ste nam važne podatke u kojima stoji da se sudjelovanje mladih povećalo za 14%, dakle sa 14% na 22%. Možete li nam reći ili ovo povećanje moguće pripisati lokalnim strankama ili europskim strankama? I drugo, kada je riječ o europskim snagama solidarnosti, što mislite o tome? Sada smo u pregovorima s vijećem upravo o ovom predmetu, ali kao što su rekle Petra Kamerevert i Petra Šojdorova, dakle to se slažem s time kada je riječ o Erasmusu Plus, ali za Europske snage solidarnosti smatrate li da e, vam treba više sredstava i koje bi bilo eventualno obrazloženje za to? Gospođo Jenbo, izvolite. Hvala vam i zahvaljujem i forumu mladih e, na nazočnosti i na aktivnostima koje provode. Vi sigurno znate da sada pregovaramo o novom programu erasmus Plus i o Europskim snagama solidarnosti. Cilj je uključivanja tog programa trebaju uzeti u obzir činjenicu da dobrovoljni rad eh, isto tako može biti vrlo koristan da se dođe do osoba koje su u manje povoljnom položaju i da oni sudjeluju u inkluzivnim eh, obrazovnim aktivnostima zahvaljujući radu udruga mladih. Udruge mladih eh, treba potaknuti da bolje dođu do tih ciljenih skupina i da ih uključe svoje dugoročne aktivnosti. Možete li nam objasniti s kakvim se poteškoćama susrećete u tom toj radu na inkluziji i na koji način ti programi mogu pomoći da se dopre do najranjivijih skupina građana. Okay. Nun. Hvala lijepa. Gospođa izvolite. Hvala lijepo, zahvaljujem vam eh, na prezentaciji, na uloženom eh, trudu. Rekla bih da što smo stariji eh, slabije razumijemo mlade, tako da mislimo da je vaša nazočnost vrlo dobrodošla ovdje. Imam nekoliko pitanja praktične prirode. Kao prvo, E, ja sam bila na vašoj internetskoj stranici i ne znam gdje se može pronaći kontakt svih udruga jer vi ste rekli da dopirete do velikog broja mladih što je vrlo dobro, ali tu nedostaje i jedan e, zapravo kontakt za e, direktni dijalog o nekim pitanjima s obzirom da se nalazimo u komisiji koja radi na pitanjima u vašem djelokrugu. E, zatim što je sa e, angažmanom koji se mijenja? Mladi su nas e, ugodno iznenadili jer su se mobilizirali na europskim izborima, mobilizirali su se za borbu protiv klimatskih promjena, no ponekad je teško dobro razumjeti koja je motivacija E, zapravo ispod tog institucionalnog okvira. Mislim da se dosta toga događa i ne znam kako je vaše gledište i može li to možda biti sastavni dio vašeg rada da nas također informirate o tim temama i o tim e, vidovima angažmana. Hvala. Hvala lijepa i sada bismo Hvala vam lijepa. Pa mm, indeks napretka mladeži. Kao što sam rekao, zanimljivo je da smo mjerili kvalitetu života mladih izvan gospodarske dimenzije. Dakle, razmotrili smo tri glavna pokazatelja i to su bile osnovne ljudske potrebe, zatim temelji blagostanja i mogućnosti. Dakle, nismo sasvim zanemarili gospodarska mjerila, ali smo se uglavnom usredotočili na ovo i prikupili smo podatke o ova tri glavna skupa. Imali smo unutar tri skupa više ili manje 60 pokazatelja jedan od glavnih nalaza i tu valja spomenuti da bismo kasnije mogli vam e, i to detaljnije prikazati nego samo nekoliko sekundi, ali evo jedan od ključnih nalaza je bio taj da što više dajete prostora u jednoj zemlji organizacijama mladih, e, tim je bolji napredak koji se ostvaruje. To ćete naći na našoj web stranici, vrlo je pregledno i možete jednostavno vidjeti kako su zanimljivi ovi naši nalazi. Evo, da pogledam bilješke. Korelacija indeksa sa BDP-om pokazuje da zemlje sa sličnim BDP-om e, ostvaruju različite rezultate. U zaključku mogu reći da postoje mjere koje vlasti mogu poduzeti i koje ne ovise o sredstvima. Dakle, to su neki od ključnih nalaza ovog istraživanja i oni mogu biti zanimljivi i za vas, za vaš rad, jer se tu možete koristiti i našim dostupnim dokazima. Zatim suradnja između Europskog parlamenta i skupina mladih. Kao što smo rekli, mi želimo biti glas mladih u Europi i rado ćemo surađivati sa svima vama. Imamo e, vrlo zanimljiv e, mehanizam e, za sudjelovanje mladih u radu Vijeća Europe koji se na engleskom jeziku naziva co-management ili su upravljanje, odnosno mladi imaju iste mogućnosti donošenja odluka kao i predstavnici vlada u Vijeću Europe i to je zanimljiv oblik sudjelovanja mladih koji omogućuje mladima da sudjeluju u donošenju odluka. Sporazumjeli smo se da nam svakako treba omogućiti i strukturiranije sudjelovanje mladih, da lijepo je organizirati događaje, ali postoji sve veća potreba za strukturiranjem. Evo u okviru Europske unije možemo spomenuti dijalog s mladima i u proteklih nekoliko godina doista intenzivno radimo i na tome. Nažalost, ne mogu sada pružiti točne informacije o tome kako su mladi glasovali, ali možemo to malo istražiti i to vam dostaviti kasnije. Kada je riječ e, o više sredstava za europske snage solidarnosti, mi smo čvrsto uvjereni da nam e, trebaju odgovarajuća sredstva za kvalitetan rad. Dakle, posao koji obavljaju ti mladi mora biti kvalitetan i treba poduprijeti te organizacije u njihovom radu, a ne samo da se sada tu popunjavaju neke kućice, odnosno da je jedan dobrovoljac otišao u neku drugu zemlju i tamo obavlja određeni posao. Da, ulaganje u europske snage solidarnosti je ulaganje u civilno društvo, a tu ne možete nikako pogriješiti ako ulažete u civilno društvo. Kada je riječ e, o mladima nepovoljnom položaju i uključivanju u Erasmus+, da, mi se zalažemo za to. To je jedan od ključnih zahtjeva koji postavljamo već niz godina praktički od kako smo počeli raditi na Erasmusu+, plus, a to je bilo davno. Mi zahtijevamo odgovarajuća sredstva i financiranje za uklanjanje svih prepreka na koje mladi nailaze ako ih sprječavaju u djelovanju u procesu mobilnosti, bilo da je riječ o fizičkim preprekama ili o nedovoljnom poznavanju novog jezika. Dakle, ulaganje u uklanjanje takvih prepreka je svakako od ključne važnosti. Hvala vam. Hvala vam. gospodine. gospodine Kazamenti, što ste nam došli na ovim općenim odgovorima koje ste nam dali. Za nas je jako važno da upravo sudjelovanje mladih e, izgrađujemo i u budućnosti, ojačamo ovaj angažman mladih. To je važno za nas, za budućnost ovog društva. Drago mi je što ste danas bili s nama i što ćemo se uskoro opet vidjeti i da svakako ostanemo u budućnosti u stalnom kontaktu. Liebe Kolleginnen und Kollegen, nun geht es mit dem nächsten... kolege, nastavljamo s našom sljedećom točkom dnevnog reda, a to je predstavljanje pobjednika Europskog eh, nagrade Karlo Veliki za mlade, već je postalo tradicijom da odbor za kulturu zapravo pozove mlade dobitnike Europskog nagrade Karlo Veliki kako bi ovdje predstavili svoje izuzetne projekte. Drago mi je što mogu predstaviti mlade predstavnike timova, timova pobjednika 2019. godine iz Italije, Finjske i Austrije u okviru našeg današnjeg sastanka odbora. Nadamo se da su i uspjeli pronaći put do naše dvorane. Ich stelle jetzt ganz kurz... Kratko bih sada želio predstaviti pobjednike. Započeo bih e, sa Fabijanom Catanjom, Plati iz Italije, koji će nam predstaviti projekt Eurofonika, koji ujedno dobro i prvu nagradu i da Eurola Jare, projekt e, European Citizenship, e, Europskog parlamenta mladih iz Finske koji su osvojili drugu nagradu i Kanan Jasar i i Buhura, Bohora iz Austrije koji će predstaviti projekt Osmanje protiv antisemitizma koji je osvojio treću nagradu. Dvije mlade dame su ovdje s nama, ne mogu se svi smjestiti kod nas na podiju i ja ću zamoliti da se e, svaki puta izmijene sami sudionici ono, kod nas ovdje gore. Započet ćemo sa trećom nagradom gospođe Azar i Bohra iz Austrije. Izvolite. Okay. Um, so. Ja, um, erstmal möchte ich mich herzlich pa na prvom mjestu želim se zahvaliti upravo i ovoj nagradi kao Veliki da predstavimo naše projekte Muslimanke protiv antisemitizma. Osmanski mladi koji zapravo se treba senzibilizirati oko teme antisemitizma. Antisemitizam treba shvatiti, ne samo shvatiti, e, već i odupreti se antisemitizmu. Godinu pol dana smo se bavili ovom temom. Cilj jeste da mladi muslimani dobiju osjećaj za pitanje antisemitizma, različite metodologije koje smo primijenili kako bismo iz različitih e, stajališta osvijetlili temu antisemitizma. Prije svega riječ je o stvaranju svijesti, fokusiranje upravo na obrazovanje i na susrete koje se organiziraju. Projekt je sastavljen od e, tri glavna stupa, to je obrazovanje, susret i podsjećanje i prisjećanje. Po našem mišljenju to je upravo mogućnost e, kako se održivo može zapravo e, senzibilizirati mlade ljude, a kada je riječ o antisemitizmu, kako možemo utjecati na njihovo promišljanje. Za to je potrebno i razumijevanje, ali i e, kontakt sa židovskom zajednicom, ali isto tako je potrebno razumijevanje i svijest o povijesnoj odgovornosti europskih mladih i kako mladih eh, momaka, tako i djevojaka. Što se tiče ovog e, segmenta obrazovanja, iako smo se služili e, ekspertnim stavovima e, samih djelatnika koji rade sa židovskom zajednicom dokumentacije osobe iz židovskog svijeta i okruženja koji su isto tako pogođeni svojim povijesnim okolnostima antisemitizmom i koji su imali saznanja o antisemitizmu. Glavnina projekta usredotočio se na to da se stvarao prostor kontakta između muslimanske i židovske zajednice kako bismo upravo ovo međusobno razumijevanje eh, mogli proširiti eh, Pozvali smo različite ugledne osobe židovske zajednice, e, pisce, a isto tako i na šabat smo bili pozvani na e, njihove ceremonije. Nije to bilo samo susret sa e, dakle, osobama židovskog podrijekla, već smo ulazili i u sinagoge i u muzeji, a isto tako je bilo jako važno da smo se i tamo nalazili. Podsjećanje nije samo važno zbog povijesnih okolnosti, već je riječ i o tome da treba stvoriti poveznicu sa današnjim svijetom i današnjim okruženjem. Ne možemo onemogućiti da se ikada više ponovi e, ovo, međutim treba povući poučke, a isto tako i sagledati sve ono što je u sadašnjosti moguće, a isto tako da pogledamo i budućnost a isto tako i da vidimo e, kako e, je iskađen sam e, kompleks holokausta, koncentracijski logor Auschwitz-Birkenau, tamo smo bili pozvani 200 mladih muslimana. Po prvi puta je zapravo imao mogućnost u okoj organizaciji posjetiti koncentracijski logor. Potom smo posjetili Auschwitz, imali višednevni e, skup gdje smo isto tako vidjeli ove povijesne znamenitosti, odnosno isto tako i omogućili mladima da se susretnu sa povješću i da vide ove e, strahote koje su se tamo događale. Dalje smo surađivali sa mm, različitim akterima. Projekt je e, imao jedan veliki završni događaj. Velika čast nam je bila da su e, mnogi E, predstavnici muslimanske zajednice, katoličke zajednice i židovske zajednice e, sudjelovali si na samom završetku projekta u skupu koji smo organizirali, projekt koji do sada nije organiziran na ovakav način, stoga nas je doista radilo i pozitivan odjek koji smo doživjeli. Što se tiče počasne straže, Dakle, dobili smo ovu nagradu, a i odmah smo shvatili da u Beću e, se dogodilo nešto da je e, fotografiji umjetnik e, Luđi Toscano je imao izložbu u Beću, portrete dakle, povijesnih svjetoka svih znamenitih događanja. Tri puta je napadnuta ova, ova izložba Nažalost, samo u Beću se dogodilo, ova izložba je već e, više, u više gradova izložena i to je bilo žalosno da se dogodilo, mobilizirali smo sve naše snage e, i rekli smo to je nemoguće da se to u našem gradu e, događa, antisemitizam, rasizam i, i proganjanje, to je nešto što ne smijemo dopustiti. E, stražu koju smo organizirali, koja je kroz deset dana štitila ove fotografije danju i noću, dobili smo doista veliku potporu civilnog društva i Priključili su se i predstavnici židovske zajednice koji su nam isto tako donijeli i e, hranu i napitke zajednički okruženje koje je stvoreno usprkos ovom žalosnom povodu, vidjeli smo da ipak u svemu tome možemo se založiti protiv e, progona i protiv antisemitizma i pokazati izravno da u našem prekrasnom Beću i prekrasnoj Austriji nema mjesta za takve aktivnosti. Za nas e, upravo to je bilo jedno divno iskustvo. Pokazali smo kako i sa ovakvim projektom možemo upravo stvarati signale i angažirati se u budućnosti budućnosti na svim poljima. Jako važno je bilo i što se tiče razumijevanja, bio je to izuzetno važan znak koji smo uputili židovskoj zajednici, ali i međunarodnoj zajednici e, na ovom e, čuvanju, početnom čuvanju e, ove izložbe sudjelovali se i mnogi. A Washington Post je objavio veliki članak o ovom civilnom angažmanu i ne smijemo ni na koji način zapostaviti utjece samog civilnog angažmana. Drago mi je Katarina von Schnurben jest e, zadužena za pitanje antisemitizma u Europskoj uniji. Ona je shvatila da je doista ovaj Projekt e, vrlo veliki potencijal krije i za čitavu Europu. Ona je posebno izdvojila vrijeme da nas posjeti u Beću i dobili smo doista jednu pratiteljicu našeg projekta koja nas je i pozivala na europskoj razini da predstavimo projekte kao najbolji primjer iz prakse. Ne samo ona, već i mnoga veleposlanstva. Veleposlanstvo SAD-a koje smo dobili značajnu potporu. Evo, i to sam želio na ovom mjestu istaknuti. Održivost e, u radu s mladima mislimo da je jako važno. Želimo započeti projekte koji će imati svoj održivi karakter, a i zbog toga sam ujedno i sretna što smo uspjeli objaviti jedan priručnik koji je povezan s projektom u kojem se navode sve aktivnosti unutar samo projekte, svi članci, stručni članci onih koji su sudjelovali u projektu i koji su nam dali svoje priloge a isto tako omogućuje se svim ostalim organizacijama kako da se uopće izgradi jedan takav e, projekt, jer cilj bi bio da se ljudi zalažu za ljudska prava, ovdje je naglasak bio na antisemitizmu, ali ovo je jedan primjerak koji mogu koristiti i druge organizacije mladih i nevladine organizacije kako izgraditi jedan takav sličan projekt. Imam nekoliko primjera kao priručnika sa sobom. Rado ćemo vam podijeliti ove primjerke koje Nažalost, samo na njemačkom jeziku, ali imamo isto tako i jedan skraćeni prikaz knjige na engleskom jeziku. Ovdje sad vidimo e, naši partneri koji su sudjelovali, židovski partneri, ali isto tako partneri na evropskoj razini i veleposlanstva. Evo, to bi bilo sve od nas. Veselim se već sada na pitanja i veselim se pitanjima, a i hvala vam na pozornosti. Meine Hochachtung und mein Respekt. ist jest eh, visoko poštovanje i doista mm, respekt prema svemu onom što se učine. Moja majka je preživjela holokaust, znam o čemu govorim i da upravo tako kasnimo sa našim djelovanjem. To je upravo dokaz tome da je ovaj razvoj koji se događa upravo u našim vremenima e, su ti koji dokazuju da smo zakasnili. Projekti su strahovito važni i zapravo u društvu koja mora prihvatiti različitost kao osnovu jako, jako važni. Želim iskoristiti ujedno i mogućnost da kolegicama i kolegama da postavite pitanja, molim vas da budete kratki, jako nam je malo vremena ostalo. Ako možete biti, e, dakle, i kratki, Petra. Evo, izvolite. Pa ne bih postavio pitanje, želim se samo zahvaliti. Mislim da je ovo izuzetan projekt koji, nažalost, još uvijek je potreban. Mislim da je jako lijepo da muslimani su se prihvatili ovog posla, to uopće nije uobičajeno. U ovom obliku to nismo još imali, niti smo mogli vidjeti ovakvu jednu aktivnost. Dakle, počinitelji zločina, Njemci, Austrijanci, ne, nisu ti koji su pokrenuli to. Upravo sada pitanje e, dakle, da su pokrenuli to muslimani i da se e, jednoj vjeroispovijesti koju se na neki način okreće e, i obraća sa nasiljem, da kažemo da ne postoji antisemitizam i da ne želimo dozvoliti antisemitizam u našem društvu i u našem okruženju. Jednako kao što nije prihvatljivo ni antimuslimansko raspoloženje u našem društvu, to je jedan izuzetno pozitivan znak solidarnosti našeg društva u cjelini. Na tome vam želim zahvaliti od srca i nadam se da ćete nastaviti vaše aktivnosti. Hvala lijepo. Nagrada koju smo primili je izuzetno veliko priznanje i hvala vam na vašoj povratnoj informaciji. E, svatko mora dati svoj obol kad je reč o ljudskim pravima. Za nas je samo po sebi razumljivo da to činimo i da eto, se borimo protiv diskriminacije. I mislimo da smo jednako tako odgovorni kao i svi ostali. Hvala. Gospodin Šojdrava, izvolite. Ja se také především podjekovat i ja želim eh, vam zahvaliti u prvom redu. Zahvaljujem vam na vašoj inicijativi. Pokrenuo se ovaj projekt i najvjerojatnije nise znala hoće li naići na odobravanje odlučili ste ga provesti jer ste smatrali da je potrebno boriti se protiv antisemitizma koji je negativna pojava i stoga treba uspostaviti pozitivan dijalog između različitih vjera. To cijenim i cijenim one koji su predložili projekt i koji su ga podržali. Nadam se da će se ovaj zamah zadržati i da će očuvati taj svoj smisao i logiku. Gospođa Jembu, izvolite. Hvala, ja također želim e, čestitati i zahvaliti vam na uloženom e, trudu i radu i nadam se da je to samo početak e, i da će to potaknuti druge mlade da se aktiviraju. Nažalost, ne znam njemački pa ne mogu pročitati vašu knjigu i zanima me na koji način e, nam vi možete pomoći da prevedemo ovu knjigu na više europskih jezika, na koji način bismo mogli dati svoj doprinos i htjela bih e, pozvati sve zastupnike da razmisle o tome, jer mislim da bi se ovo iskustvo doista trebalo moći učiniti dostupnim i u drugim europskim zemljama. Hvala lijepo na ovo komentara i ideja privoda, da, to je jako dobra zamisao, možda bismo mogli eto, dobiti sredstva, to je uvijek centralno pitanje kod rada s mladima. Bilo bi jako dobro se angažirati oko toga. Hvala lijepo i na pohvalama. Mi isto tako smo mišljenja da je to tek početak projekta, godinu i pol dana. Naravno i e, u muslimanskoj zajednici nikada nismo mogli znati kako će reagirati na antisemitizam. Bili smo dovoljno hrabri i ovo se sve skupa isplatilo. Doista sam radoznala kako će se stvari odvijeti u budućnosti. Frau Faron? Gospođa Faron, izvolite. Ja se želim pridružiti e, upočenim čestitkama E, pogotovo zato što ste vi uključeni u jednu, nažalost, aktualnu bitku. Govorili smo ovdje o napadima u Halu, e, isto tako i u Francuskoj. Prije nekoliko dana došlo do napada na jednu džamiju, tako da su to teme koje su trenutno vrlo aktualne i osjetljive. Ja vam želim čestitati na vašoj inicijativi i slažem se sa tom idejom da se prevede vaša knjiga. osim toga me zanima, s obzirom da smo ovdje u Europskom parlamentu, imate li možda e, nekakvu vezu sa nekim drugim muslimanskim udrugama da kako biste nastavili svoj projekt i kako biste ga na neki način možda proširili? U ovom trenutku nemamo još e, kontakt sa drugim organizacijama mladih e, u Europi ili svijetu, ali svakako ćemo se podruditi oko toga. Možda bi bilo dovoljno da i naše podatke za kontakt ostavimo, da se umrežimo i da na taj način dobimo i vaše kontakte. Hvala vam lijepa. Hvala gospođo Buhra i gospođo Jasar što ste došli. i Hvala istinu na ovom značajnom i velikom doprinosu. Nadam se da ćete ostati angažirane. Društvo doista još ima mnogo toga za odraditi kad je reč o borbi protiv e, rasizma, bilo kojih isključivanja i antisemitizma i nadam se da će to biti primjer suzbijanja e, drugih oblika nasilja, anticiganizam i tako dalje. Želim se zahvaliti i, i evo, zamoliti vas e, da sada predstavimo sljedeće nagrađene.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 će predstaviti projekt European Citizenship Europskog eh, parlamenta mladih eh, iz Finske, a ovaj projekt je dobio drugu nagradu. So we represent the European mi predstavljamo Europski parlament mladih iz Finske i projekt Your European Citizenship. Što je Europski parlament mladih? To je e, organizacija mreže europskih parlamenta mladih sa 40 organizacija na nacionalnoj razini. Takvi parlamenti mladih ne postoje samo u Europskoj uniji. Imamo i druge primjere iz Norveške, iz Švicarske, čak i Armenije i Gruzije koji imaju svoje nacionalne odbore u parlamentima mladih. Riječ je o obrazovnoj, nepolitičkoj organizaciji i mi ne podržavamo političke stranke. Da, raspravljamo o politici, ali nemamo političkih stavova. Dakle, riječ je o organizaciji mladih, tako da sami mladi organiziraju događanja i u organizacijskim odborima sjede mladi. Dakle, to rade mladi za mlade i svi koji u tome sudjeluju su vrlo mladi, obično do 25 godina starosti. Mi smo prisutni u čitavoj Finskoj i nastojimo organizirati događaje u više krajeva Finske, a ne samo oko glavnog grada i u njemu. Evo, predstavit ću kratko ovaj projekt. On se sastoji od dvije e, smjernice, dakle, oblasi škole i sastanci. Evo, obilasci škola, kada društvene mreže nisu bile toliko popularne ili nisu postojale, naši mladi su razmišljali o tome kako oglašavati organizaciju događanja. I pomislili su da bi trebalo organizirati više događaja u školama. Dan danas postoje društvene mreže na kojima se možemo oglašavati, tako da smo proširili svoje posjete školama i sada su oni učestali i obsežniji nego što su bili prije. u svojim posjetima ne reklamiramo samo svoje aktivnosti, nego pružamo opća znanja o Europskoj uniji u širem smislu i također dajemo pogled na europsko građanstvo, dakle što, biti, što znači biti europskim građaninom. Naše posjete školama organiziraju sami mladi za mlade i to su mladi volonteri koji posjećuju škole i drže tamo predavanja. Mi u njihovo ime kontaktiramo škole. Nažalost, nemamo dovoljno novca kako bismo posjetili udaljenije škole, zato jer su uglavnom naši volonteri iz većih gradova, tako da je teško doći do ruralnih područja. Koja je druga smjernica? Zapravo ovo su takozvana zasjedanja ili glavni događaje i radimo i druge manje događaje, ali ovo su glavni događaje koje organiziramo i to su međunarodna događanja, tako da imamo sudionike iz čitave Europe. I ovim zasjedanjima zapravo želimo oponašati rada Europskog parlamenta. Dakle, prvo imamo team building gdje se izaslanici upoznaju i onda se sastoju u odborima, imamo recimo i odbore za kulturu. Na tim sastancima raspravljamo o tekućim pitanjima koja se tiču Europske unije i na kraju posljednjeg dana zasjedanja imamo glavnu skupštinu na kojoj se raspravlja o rezolucijama koje su odbori donijeli i onda se o tim rezolucijama glasuje i imamo sudionike iz čitave Finske koje smo vrbovali tijekom posjeta školama i imamo također i službenike iz čitave Europe. Oni mogu predsjedavati odborima ili organizirati rad medija. Evo, to je konkretan način na koji učimo čime se bavi i što radi Europski parlament. I mi raspravljamo o istim pitanjima na, o kojima vi raspravljate na odborima u Europskom parlamentu. I to je velika korist za naše sudionike, zato jer se u školama ne uči toliko o, o Europskoj uniji. Se se odvija na engleskom, što može nekima biti malo teško, ali mi želimo potaknuti mlade da uče engleski, no ne očekujemo da ići engleski bude savršen. Bitno je učiti i razvijati se. Sve organiziraju mladi volonteri, imamo glavne organizatore za svako zasjedanje i imamo također i organizacijsku ekipu ili tim. Nakon zasjedanja svaki sudionik je stekao nova prijateljstva i nove kontakte u Europi, tako da može otići kao i izaslanik u inozemstvo ili može se javiti za volonterski rad u inozemstvu. Naravno, tu imamo i taj aspekt učenja, dakle nadamo se da su sudionici naučili poštovati međukulturni dijalog e, u ovako raznolikom okruženju. Ukupna misija međunarodnih parlamenta mladih je potaći mlade da postanu aktivni građani. Dakle, riječ je o aktivnom građanstvu i o učenju i napredovanju osobe, a također e, mladi od malih nogu uče međunarodnu suradnju, što je dan danas doista izuzetno važno. Evo nekih podataka iz 2018. godine. Tada smo imali četiri zasjedanja u Finskoj i gotovo 500 sudionika Također smo održali 24 prezentacije o školama. Ove godine ćemo ih odraditi 50, dakle brojka se povećava. Prošle godine su 40 različitih nacionalnosti bile zastupljene na našim zasjedanjima, što je sjajno. Hvala vam na pozornosti. Ako želite saznati nešto više o Europskom parlamentu mladih, možete posjetiti i našu web stranicu, naše družene mreže, a također možete tu saznati i što radi Europski parlament u vašoj zemlji. Hvala vam, hvala vam na ovoj prezentaciji vaših aktivnosti, vašeg projekta. Mi svi zajedno kao eto, zastupnici u Europskom parlamentu znamo koliko zapravo je teško prezentirati naš rad parlamenta kada postavimo to pitanje građanima. Upravo ovaj vikend sam ponovno mogu osjetiti koliko se malo zna o nama, o našem radu, koliko krivih informacija, krivih spoznaja. Stoga mislim da ovaj projekt mora biti primjerom e, i kad je riječ e, o našim članicama, kako bismo doista znali i što radi Europski parlament e, i kako bi to izašlo iz zone nepoznavanja. To je jako važno i čini mi se da je ovaj projekt izuzetan doprinos tomu. Imate mogućnosti postaviti pitanje. Niklas, Nina, evo, izvolite. Um, hvala gospodine predsjedatelju i hvala našim gostima na dolasku i na prezentacijama. I ja sam e, također sudjelovao u jednoj od e, ovakvih, u jednom od ovakvih događanja u Njemačkoj i to pokazuje da je ta ideja prisutna u Europi, što je sjajno. No, slažem se s predsjedateljem da imamo imamo poteškoće u obrazovanju, zato jer mnogi ljudi ne znaju kako se donose odluke u Europi ili kako rade parlament, vijeće i komisija i kako surađuju ili ponekad ne surađuju. Vaš rad je izuzetno važan jer se kroz njega mogu obrazovati, educirati ljudi i mogu se popuniti ovi jazovi u nacionalnim kurikulumima što za mene predstavlja veliki izvor zabrinutosti. No, dva pitanja. Odakle primate financijska sredstva i kako vam možemo pomoći kako bismo osigurali da u svakoj školi u Europi upriličimo jedno, jedan od vaših posjeta ili događanja? Pa, Europski parlament mladih e, je prisutan u cijeloj Europi i imamo različite izvore financiranja, ali u Finskoj uglavnom nas financira Ministarstvo kulture i obrazovanja i imamo neke projekte u suradnji sa Uredom Europskog parlamenta i naša događanja često sponsorira Erasmus+. Dakle, Erasmus je izuzetno važan za parlament mladih o školama. Znamo da postoji projekt pod nazivom Razumijevanje Europe, Understanding Europe, koji nije isti projekt poput našega, ali financira ga zaklada Švatskov i prisutan je u Austriji, u Nizozemskoj i drugim europskim zemljama. I provodimo slične projekte u školi, dakle imamo jedan sat manjih e, mini zasjedanja Europskog parlamenta mladih u školama i na taj način e, i sežemo dalje u daljne regije. Imamo različite izvore financiranja, ali ministarstva i Erasmus Plus su svakako izuzetno bitni za Europski parlament mladih. Gospodine Ademov, izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju. Želim čestitati ovim mladim ljudima na ovome što čine. I ja sam sam sudjelovao u takvim inicijativama, budući da sam e, nastavnik. I kad god posjećujem svoju zemlju, Bugarsku, rado posjećujem škole i susrećem se s učenicima. Pokrenuo sam jednu kampanju pod nazivom Otkrite Europsku uniju. Stariji učenici, oni koji će uskoro biti u mogućnosti donositi vlastite odluke doista su slabo upoznati sa načinom donošenja odluka u Europskoj uniji i mnogo toga bi se moglo e, reći o nedostatku ovakvog obrazovanja o Europskoj uniji. Hvala lijepo i vama želim zahvaliti i čestitati vam na dodijeljenoj drugoj nagradi. I drago mi je što se ovaj angažman promiče i dalje i da ćete još dugo nastaviti svoje aktivnosti. Vaš rad je izuzetno značajan doprinos našem društvu i doprinos Europi. Hvala. Thank you. Thank you.

Alice Plata un... Alice Plata Catania iz Italije. Želim pozdraviti ovdje na našem podiju. Oni će predstaviti projekt Eurofonika. Koje projekt je dobio prvu nagradu? Dajem riječ gospođu Plati i Catania. Izvolite. E, salve a tutti, innanzitutto vi Dobar dan svima i hvala vam na ovoj prilici koju ste nam pružili i hvala vam i na nagradi i na ovom vremenu koje ste izdvojili kako bismo vam govorili o svojem radu. Sveučilišne radio postaje u čitavoj Europi već godinama provode projekte kojima je cilj e, obratiti se europskom e, stanovništvu, naročito europskim mladima i informirati ih. Evo, upoznajući se sada sa projektima naših kolega, prepoznajemo da je ova nagrada Karlo Veliki htjela istaknuti vrijednost ovih projekata, ali tu prepoznamo i neke poteškoće, a to je sezanje do čitavog stanovništva Europe, naročito mladih u Europi, a i u svijetu. Mi smo organizacija studentskih radio u Europi i također organizacija eh, radio emitent eh, u Italiji. Nastojali smo se organizirati kako bismo poslali poruku organiziranosti i e, građanskog obrazovanja u čitavoj Europi i to činimo putem projekta pod nazivom Eurofonika. Dakle, to je projekt koji su pokrenuli studentske radio prostaje i to je zapravo primjer rada koje obavljaju takve postaje i studentske zajednice, dakle takozvani college radi ili studentske radio postaje su mediji, to posebni mediji, budući da znamo da je radio jedan od najtrajnijih medija koji postoji najdulje od svih ostalih eh, medija osim da ali zahvaljujući povezanosti sa društvenim mrežama, sa novim tehnologijama, sa televizijom i ostalim tehnologijama i također eh, samom razvoju tehnologije, mladi koji kreću ovim putem i koji istječu iskustva ovakvim radom eh, imaju mogućnost komunicirati i također raditi i eksperimentirati sa novim tehnologijama. Studentske radio u Europi su vrlo brojne, kratko ćemo se kasnije vratiti na to pitanje, ali prije toga ćemo opisati svoju udrugu. Uni je udruga studentskih radiopostaja u Italiji i također je jedan od sudionika u projektu Eurofonika. Mi smo kandidirali ovaj projekt Eurofonika Italija za e, nagradu Karlo Veliki jer se naša organizacija uspjela ustrojiti zahvaljujući jednoj metodologiji koja nam omogućuje da stalno emitiramo, ali nažalost to nije bilo moguće za sve nacionalnosti iz financijskih i e, organizacijskih problema. U Italiji imamo 30 studentskih radio postaja i to dvije vrste, dakle one postaje koje prokreće samo sveučilište i koje e, rade u okviru e, komunikacijskog odjela, ali veći dio takvih postaja su zapravo dobrovoljne udruge. U ovoj našoj udruzi imamo samo volontere, dakle nemamo plaćenih djelatnika koji se bave studentskim radiopostajama ili u okviru eurofonike. Evo, kao što sam spomenula, imamo 31 studentsku radiopostaju u Italiji i 300 članova naše udruge, ali brojke su slične, ako ne i više, u ostalim zemljama Europe. A sada ću dati riječ kolegi Fabianu, koji će opisati sam projekt Eurofonika. Hvala e, Aliče i hvala svima. Dobar dan. Eurofonika, kao što je rekla Aliče, je projekt koji je nastao zahvaljujući suradnji između različitih sveučilišnih mreža. U Italiji je Uni samo jedna od organizacija koja je pridonijela ostvarenju Eurofonike i imamo tu druge partnere kojima želimo zahvaliti i koji su bili ključni za uspjeh ovoga projekta su e, Radio Campus France, francuska mreža, Jaru, španjolska mreža, dvije portugalske mreže i Imamo također e, i e, jednu mrežu Njemaca i e, Grčka koji su sačinili zapravo jezgru samoga projekta i koji su proširili na druge. Projekt Eurofonika smatram zapravo da odražava važnost obrazovanja i time se bave naše radio postaje, dakle eksperimentiranjem, obrazovanjem i stvaranjem radio sadržaja u klasičnom smislu riječi, ali isto tako i onih sadržaja koji iznalaze nove načine komunikacije. I to čini Eurofonika od 2015. godine kad je pokrenut zahvaljujući natječaju koji je raspisala Europska komisija. Evo, uskoro ćemo ubrzati rad na petoj sezoni eurofonike. Dakle, podsjećam, eurofonika je pokrenut 2015. godine, a u posljednjoj sezoni smo proživjeli veliku promjenu, jer od 2015. do danas kao što sam rekao i u skladu sa našim eksperimentiranjem, što je zapravo naše glavno oružje, Dakle, prešli smo sa e, jednog sata e, uživo e, radio emisije iz Europskog parlamenta, iz Voxboxa. Smo prešli sada u posljednjoj sezoni na jedan potpuno novi format sa sedam podcasta tjedno, dakle dvominutne kratke emisije gdje dajemo jedan pregled događanja u Europskoj uniji i pri tome se koristimo različitim e, platformama koje su prema našim istraživanjima omiljene među našom publikom. Dakle, e, sve glavne platforme za podcast od e, iTunesa do spotify i tako dalje. Zašto? Kada je Eurofonika nastao, htjeli smo komunicirati, pričati o Europskoj uniji i objasniti na koji način se donose odluke u Europskoj uniji, i to nepristrano. I kako bismo to ostvarili, trebali smo doprijeti do publike koje smo si zacrtali, a to su mladi, uglavnom studenti, ali ne samo, no uglavnom mladi do 30 godina. Htjeli smo e, naći tu publiku, dakle vidjeti gdje i na koji način e, bi e, ta publika prihvatila audio sadržaj. Naravno, Društvene mreže su najveće sredstvo kojima promičemo svoje sadržaje uz naš website. Dakle, putem društvenih mreža smo širili svoje sadržaje i tu smo primijetili da su zato najbolje platforme za podcasting, a u posljednjih nekoliko godina, zahvaljujući i e, našem znanju koje smo u međuvremenu prikupili, uspjeli smo e, stvoriti nešto sve medijske Zapravo uz podcaste smo e, i izradili video snimke, koristimo se i Facebookom e, i imamo također i situacijsku komediju koja je se pozabavila Brexitom koju su izradili naše kolege iz redakcije. Dakle, Eurofonika je jedan od primjera, jedan od modela suradnje između europskih sveučilišnih mreža i nadam se da će to biti samo jedan od niza takvih projekata. Dakle, zahvaljujući suradnji sa francuskim i španjolskim kolegama imamo jednu transnacionalnu mrežu, a imamo također e, i e, sadržaje na različitim jezicima, dakle valoriziramo na taj način i diversitet, e, ali susrećemo se u Strasburu tijekom plenarnog zasjedanja Europskog parlamenta i razmjenjujemo sadržaje, intervjue imamo Francuze koji dolaze kod nas u Italiju ili Španjolce koji odlaze u Eurofoniku u Francusku i tako dalje. Evo, kolegica će nešto dodati. Da, različiti mladi imaju i različite kvalifikacije, mm, mnogi e, počinju sada sveučilišne studije, medicina, komunikacija i tako dalje i sva ova saznanja koja prikupljaju na sveučilištima mogu iskoristiti u ovakvim medijima i to omoguće ne samo susrete između različitih e, nacionalnosti i kultura koje mi uvijek poštujemo emisijama koje rade sami studenti. Dakle, oni koji govore više jezika pomažu kolegama u prijevodu sadržaja na što više jezika kako bismo čitavoj u publici pružili poruke koje e, dolaze na jeziku građana kako bi nas bolje razumjeli. Ali tu se služimo i različitim pristupima, dakle, bavimo se i različitim pitanjima i e, izlazimo u susret različitim e, interesima. Dakle, imali smo u redakciji liječnike, prevoditelje, biologe, nastavnike i ljude koji se bave europskom politikom i ne samo to. Dakle, to je velika zajednica koja okuplja različite ljude i omogućuje također i stalan rad i razmjenu znanja, jer prije nego što ćete se obratiti ljudima u radio emisiji, trebate imati i raspravu u redakciji i to međunarodnu raspravu o više pitanja, a na taj način e, se možemo približiti i raznolikoj publici. Kao što je kolega rekao, mi se obraćamo mladima do 30 godina starosti, ali znamo da dopiremo također i do učenika u srednjim školama i ne samo njih i naše majke, naše bake su sada stekle naviku slušati naše emisije jer ih smatraju jasnijima od službenih sadržaja koje emitiraju recimo nacionalne TV postaje. Mi obavljamo naše aktivnosti zahvaljujući europskim institucijama jer nas ugošćujete recimo u Strasburu i mi se koristimo e, i infrastrukturom u Strasburu i to omogućuje brojnim mladima da dođu u same institucije kako bi se upoznali sa njihovim radom i kako bi to onda prenijeli svojim kolegama. Studentske radio postaje u Europi su vrlo prisutne posuda u gotovo svim zemljama postoje takve radio postaje i one produciraju mnoge sadržaje i vrlo često program se može slušati 24 sata dnevno na e, webu i na različitim platformama i također uz pomoć interneta možemo prenositi različite vrste sadržaja. Mi smo došli u dodir sa Europom upravo u skladu sa sloganom e, jedinstvo različitosti i ta različitost nam omogućuje da se bavimo različitim pitanjima na različite načine. Evo da se vratim na početak izlaganja. Mnogi europski mladi mogu se susresti sa nizom drugih europskih mladih e, e, štedeći pri tome na financijskim sredstvima, ali pri tome koristeći se isto tako i svakodnevnim jezikom mladih. Evo, ako smijem dodati evo, jednu zanimljivost e, i nešto čime se ponosimo, ovo je prvi intervju u povijesti Eurofeonike koji smo obavili sa e, nekim ko još tada nije bio predsjednik Europskog parlamenta, to je bio David Sassoli. Evo, imamo jedan kratki video, evo, ako to možemo prikazati.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 Thank you very much for coming. Hvala vam lijepo na dolasku. Čestitam na prvoj nagradi koju ste osvojili. Hvala isto tako na vašem angažmanu. Nadamo se da ćete nastaviti svoje aktivnosti u budućnosti. Sada imamo i mogućnost e, postaviti pitanje gospođa Šojdrova. Izvolite. I, I know that we are very hurry, so Znam da nemamo mnogo vremena i da smo u žurbi, tako da vam želim još jedan put e, čestitati na nagradi. Vi ste odgovorili gotovo na sva moja pitanja u prezentaciji. Koliko sam shvatila, vi radite ili i studirate istovremeno ili ste samo, jeste li studenti? E, hvala vam. Da, uglavnom smo studenti ili učenici. Oni koji završe studiji ostaju na radiopostajama kako bi prenijeli svoje znanje mlađima. Dakle, to je volonterski rad, ali isto tako to omogućuje kontakte između dvije jako bliske generacije. Mnogi od nas čak i ostaju na sveučilištu. Evo ja sada radim na sveučilištu gdje sam e, studirao nakon što sam započeo raditi i na e, radio postaji. Dakle, evo ponavljam, radio sam e, prvo na sveučilišnoj radio u Pizi, a sad radim na sveučilištu u Pizi. Hvala, draga Aliče, dragi Fabiano, hvala na ovom izuzetnom angažmanu, na komuniciranju, na slobodnom i neovisnom informiranju i na umrežavanju iskustava koje nastaju na mnogim sveučilištima i talijanskim sveučilištima, ali ne samo. Također podsjećam da je ovaj rad sa života jednog našeg sugrađana Antonija Megalicija na eh, tijekom atentata u Strasburu, jer je on upravo tada obavljao takav posao. Imam dva pitanja. Prvo, što možemo bolje i više učiniti za vas? Nažalost, e, predstavili smo jedan e, pilot projekt koji moram reći da je malo čudno što nije dobio odgovarajuću ocjenu, no kroz ovu nagradu trebamo na strukturni način e, ojačati potporu eurofonici. Također, zanima me kako se razvija vaš, angažman u odnosu na druge E, slične projekte u drugim zemljama, odnosno kako cijeli projekt poprima europske karakteristike. Da, ja sam htjela podsjetiti na drugog kolegu koji je također poginuo tijekom atentata u Strasburu uz Antonija Megaricija. Oni su bili e, dijelom redakcije Eurofonika, jedan e, iz Poljske, drugi iz Italije, ali evo, ne želimo da se ovim osobama koristimo samo kao simbolom, zato jer e, su imali možda neku preferencijalnu vezu sa Europskim parlamentom, da je trenutak bio tragičan za sve i sigurno je ostavio traga na svijesti svih mladih, ne samo u Europi, nego i u svijetu. U tom trenutku smo e, dobili veliki iskaz solidarnosti, e, radio postaja u čitavom e, svijetu, postoja mreža studentskih radio postoja za svijet koja je osnovana prema jezicima. Kako možete nama pomoći? Pa u svakom slučaju prvo bi bilo potaknuti na suradnju s nama i e, lokalne urede Europskog parlamenta. Dakle, bilo bi korisno da nam e, se uputi jedan e, poziv kao predstavnicima tiska da dođemo ovamo. I kako mi funkcioniramo? Mi se na neki način samo oporezujemo jer nemamo sredstava za svoje potrebe. Imamo jedno malo ulaganje od Europske komisije koje je bilo na početku, ali to nikad nije bilo ponovljeno, tako da sami mladi spikeri na tim u postajama sami se financiraju ili imamo svoju nacionalnu udrugu koja e, nam e, izvaja financijska sredstva koja dobije članarinama možete dakle potaknuti europske, e, urede Europskog parlamenta u vašim zemljama da nam pomognu i možete nam pomoći putem kreativne Europe. Kao što je upravo podsjetio e, zastupnik Zmeriljo, mi smo sudjelovali u pokretanju jednog pilot projekta u kojem se traže da se proširi kreativna Europa na radio postaje. Imamo problem u jeziku. Kada se govori o medijima u e, kreativnoj Europi, nacionalni uredi ne predviđaju da je zapravo radio postaja dio toga. A zapravo, a vi to dobro znate, to je zapravo fizički rad, to je fizički napor, ali isto tako komuniciranje je i umjetnička djelatnost. Dakle, tražimo da nas se uvrsti u kreativnu Europu jer zahvaljujući projektima mrežama sveučilišnih radio postajama. Dakle, e, u Eurofoniku govorimo o europskim pitanjima, ali imamo također i formate koje govore o e, medicini, o glazbi, o kinematografiji i to čine zahvaljujući razmjeni informacija između više zemalja i ne znam što bi e, se moglo više učiniti u smislu europskog, paneuropskog obrazovanja. Hvala vam na vašem dolasku i sve najbolje i zaplješćimo. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben nur noch Kolegice i kolege, vrlo malo nam je vremena. E, ostalo na raspolaganju. Ipak ćemo sada prijeći na točku razno, s obzirom da to možemo uraditi i u ovom otvorenom dijelu sjednice. Gospođo Benđima, imate riječ. Vrlo kratko vas molim. Gracias, presidente. Sí, muy brevemente quería denunciar... Hvala vam lijepo. Dakle, ukratko, ja bih ovdje htjela progovoriti o vrlo ozbiljnoj situaciji u Španjolskoj, odnosno u Kataloniji. Rektori i sveučilišni profesori na javnim sveučilištima ignorirali su svoju dužnost da se pobrinu za slobodu izražavanja na sveučilištu. Oni koriste sveučilišta u ideološke i političke svrhe dopuštaju studentima da organiziraju prosvjede i na taj način se remeti pravo svih studenata u Španjolskoj da nazoče dakle satovima i općenito predavanjima. Više od stotinu profesora u Španjolskoj kritiziralo tako stajalište rektora i sveučilišnih profesora u Kataloniji. Hvala gospođo ministra, jedna važna točka kojoj se ne možemo danas posvetiti. E, predlažem da to stavimo na dnevni red na nekoj od naših e, narednih sjednica. Jeste li suglasni s time? Hvala vam lijepa. Sada se osvrnimo na E, zaključke e, trijaloga, zadnje točke dnevnog reda, zatvoreno za javnost. E, Isto ga bih zamolio sve one koji nisu zastupnici parlamentu, niti zaposlenici parlamenta da napuste ovu dvoranu. Hvala vam lijepa.